Hi. Good morning. Dobro jutro. Govorit ću na portugalskom. Dakle, želim vam dobar dan svima. Počet ćemo sa sastankom. Možete sjesti. Prva točka dnevnog reda je naravno usvajanje dnevnog reda. zatražena izmjena redoslijeda dnevnog reda. Tu se radi o točci 15. Radi se obavijesti o posjeti izaslanstva u Ateni i zamoljeni smo da to prebacimo na sastanak od 17. prosinca. Ukoliko nema nikakvih e, prigovora, mislim da možemo usvojiti ovaj nacrt e, dnevnog reda. Možemo da preći na drugu točku. Tu se radi o priopćenjima predsjednice. Pročitaću ovo na engleskom jeziku jer imam to na engleskom. Točka A. Korigendum za usvajanje teksta o e, ISF-u. Kao što je najavljeno na sastanku uredba ISF-a koja je u, u 11. E, mjesecu usvojena nije e, uzela u obzir lingvističke izmjene kao što se radi kao što je u skladu s korigendumom tijekom zasjedanja u prosincu 216. pravilo e, poslovnika Europskog parlamenta. Ukoliko ne dođe do prigovora do kraja sastanka, e, smatrat će se da je ispravak, odnosno korigendum, usvojen. Točka B radi se o prevođenju neupotrebljenom prevođenju nije prijavljeno nikakvo neupotrebljeno nekorišteno prevođenje. Točka C odnosi se na elektronski file, web streaming. Kao što znate, ovaj, e, ovo je dostupno sve e, elektronskim putem preko web streaminga. Sada ćemo raspravljati o točki trećoj i preći ću na portugalski jezik. Radi se o izvješću o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji, o procjeni za 2012. godinu. Izvjestitelj je gospodin Adam Koša i odmah mu dajem riječ. On će nam objasniti o kojim se kompromisima sada trenutno raspravlja. Gospodine predsjednice, uvaženi kolege. Mislim da je naša suradnja bila uzorna Naravno, došlo je do određenih e, razlika u stavovima između nas, ali u svakom slučaju smo uspjeli ostvariti savršen dogovor za kompromisna rješenja. Dva kompromisna amandmana su izrađena, jer nismo uspjeli sve staviti u samo jedan kompromis. Dakle, imamo kompromis A i B. Što se tiče kompromisa A, Molim vas samo trenutak da me ispričate, da pronađem tu bilješku. Gospođa Sipel i gospođa Lampert su e, uložile amandmane i kompromisno rješenje koje smo do kojeg smo došli dobile podršku obiju kolegica. Tako da smo se dogovorili e, sa izradom teksta koji je u skladu sa, sa našim mišljenjima. Što se tiče kompromisa B, slijedili smo isti protokol. No, želim e, privući još požornost na dvije poteškoće. Neki od amandmana nisu dobili podršku mog kluba zastupnika. Naravno, to je u svakom slučaju pravo moje, mog kluba zastupnika, no e, ipak postoje neke procedure s kojima se ne mogu složiti. O čemu se radi? Pa radi se o postupku koji je pokrenula predsjednica našeg odbora. Trebamo znati da imamo jedan temeljni tekst koji sam prije dva mjeseca iznio. I što se tiče tog inicijalnog teksta, dakle, Prošlog tjedna sam e, obavješten od strane predsjednice da je jedan od stavaka uklonjen jer se jer nije u nadložnosti odbora EMPL za zapošljavanje i socijalna pitanja. Naravno, ja ne dovodim pitanje e, kompetenciju naše predsjednice, ali e, meni je samo teško razumjeti zašto u ovom u ovako podmaklom trenutku e, to e, biva iznešeno. No naravno došli smo do kompromisa i do glasovanja o ovom tekstu vjerujem, uvjeren sam da ćemo moći da ćemo se moći složiti o, o završnom tekstu koji, koji će zadovoljiti odbor Libe. Također želim podsjetiti kolege da ovaj da se ovaj tekst bavi temeljnim e, stanjima temeljnih prava u Europskoj uniji e, u 2012. godini. Danas e, se možda svi ne, stiču, ne slažu sa tim stavom, ali zato je jako važno da sva ona prava koja se odnose na socijalna prava da budu također obrađena i da se ispoštuju temeljni osnivački tekstovi parlamenta i Europske unije. Mislim da smo uspjeli zadovoljiti sve ove kriterije. Hvala vam na vašoj pozornosti i e, veselim se našoj raspravi. Hvala vam, gospodine Kože. Gospodin Sibel, izvolite, imate riječ. Hvala, predsjednice. Ja ću biti kratka. Na zadnjem sastanku već smo istakli da neće biti nikakvih većih problema u izradi ovog izvješća i naravno pristali smo na kompromis. Mislim da je ostvarni rezultat dobar i bilo bi važno da e, se pozabavimo ovim temeljnim pravima radnika i radnica. Mislim da je ovo izvješće dobro izvješće, no Naravno, moguće je da tu i tamo postoje razlike u mišljenjima, no želim reći da e, kompromisi do kojih je došlo da će omogućiti da dođe do dobrog e, rezultata. Nažalost, ja neću biti prisutna tijekom glasovanja, ali sam uvjerena da će velikom većinom e, kolege glasovati za ovaj, ovo izvješće. Dajem sada riječ gospođi Ovi. Velika hvala. Najprije želim zahvaliti izvjestitelju, gospodinu Koši. Rad nije bio lak. On je on se dao vremena i raspravljao sa svima o, o e, ovoj temi. Što se tiče našeg e, mišljenja na odboru, moram reći da e, je prva verzija ovog izvješća prekoračivala nadležnosti našeg odbora s obzirom da odbor za zapošljavanje socijalna pitanja e, je analizirao ovo izvješće u cjelini. Ja koja sam e, u stranci ALDE e, nisam uložila nikakve amandmane i nisam htjela mijenjati rad kolege amandmanima. Što se tiče drugih amandmana, e, ALDE može podržati većinu tih amandmana i slažemo se i s kompromisnim amandmanima. Međutim, uvidjeli smo da postoji nekoliko problema i ne možemo prihvatiti amandman 17 s obzirom da se ne slažemo s zaključkom prema kojem je trojka odgovorna za probleme do kojih dolazi u određenim državama članicama. Što se tiče amandmana 11. i 12. tu nemamo mišljenja čini nam se da ti amandmani baš nisu u skladu sa ovim tekstom, jer to se odnosi na, ono što se odnosi na amandmane 11 i 12 nije dovoljno jedno, konkretno. Što se tiče amandmana 20. Želi bismo da se glasa u dijelovima no nemamo većih problema s tim mišljenjem i želim zahvaliti gospodinu Koši. E, naravno, ne kaže, ne kaže se hvala kada, se, kada je riječ o lošem poslu, dakle ovdje se radi o dobro obavljenom poslu i želim vam još jednom zahvaliti. Hvala. Sada se obraćam predstavnicima komisije da nam kaže da li se žele obratiti. Ne, očito nema primjedbi. Obraćam sada izvjestitelju i dajem mu riječ. Velika hvala na vašim vašem doprinosu. Također mislim da su cilje bili isti, no na različite načine smo im pristupali. Ja sam svoj posao obavio u skladu s duhom europskih, e, europske povelje o ljudskim pravima. Isto tako sam imao na umu i e, proceduru odbora za zapošljavanje i socijalno pitanje. Što se tiče amandmana 17. moj klub zastupnika ga ne podržava i također ne podržavamo amandman 22. Što se tiče drugih amandmana, među kojima i usmeni, su i usmeni amandmani, mi e, se slažemo s njima i mislim da ćemo doći do dobrog teksta, dobrog prijedloga. Zaključno vam želim reći da e, što se tiče postupka, odnosno procedure, gospođe predsjednice odbora, nastoja sam donijeti odluku odmah e, od samog početka, naime ako već u ako već imamo zasebno mišljenje što se tiče svih amandmana, onda nam to može biti, jasno mišljenje što se tiče amandmana, to nam može olakšati posao. Hvala. Hvala gospodine Koža. Dakle, danas ćemo glasati na odboru MP, a 16. E, ili 17. prosinca će se glasati pred odborom LIBE. I isto tako možemo e, zamisliti da će to doći do plenarne sjednice u siječnju 2014. godine. Ok, Uh, tenho a informação que a relatora do próximo ah, relatório ah, da Upravo sam dobila obavijest da ah, izvjestitelj o točki koja se tiče pregovora s vijećem organizacije ankete o radnoj snazi na uzorku u zajednici nije tu. Evo, izgleda da je došla. Evo, očito izgleda da izvjestitelj nije tu. Uputili smo na krivi put. Gospodin Cerkas je mislio da je ona tu. Dakle, napravit ćemo pauzu od nekoliko minuta nadajući se da će izvjestitelj doći. Dragi kolege, 9 sati 33 minute, dakle kasnimo 3 minute, ispričavam se tome. Molim vas da sjednete i predlažem da počnemo sa glasovanjem. Točka peta. Glasuje se o izvješću na vlastu inicijativu socijalnoj zaštiti za sve, uključujući i samostalno zaposlene radnike. Tu se radi o izvješću za koji je izvjestiteljica bila Vilija Blinkevičute i zamoljeni smo za mišljenje od strane odbora FAM. Što se tiče podnaslova prvog, Imate li svi glasačke kartice? Da, izvolite gospodine Benjon. Na, na glasačkom popisu Aldea ima nekoliko kompromisa koje ne podržavamo i tu su neka imena i to e, čisto kažem vama obavijesti radi kada budete gledali u to. Ima veliki broj toga u biti, jer e, još smo dokasno sinoć pregovarali, veliki je broj e, kompromisa koji imaju naše ime na, na njima pored, u stvari. To nije nikakav problem, ali želimo da mi to znamo, želimo da i vi to znate. Hoćete nam reći koji su sve to kompromisi koje vi ne podržavate ili hoćete da pitam svaki put? Ne, nemate potrebe da me pitati, tu se radi o D, H, G, S, D, H, J, s V A A. D D H J X V A A. Dobro. Hvala. Svi smo dakle upoznati s tim. Ukoliko ja spomenem vaš klub zastupnika kao klub koji je podržao e, kompromise, onda sam pogriješio. Dakle, pod naslov 1, e, amandman 35, Hans Becker, tko je za? Protiv? Suzdržan? Evo ga, dobro smo počeli. Prva provjera, molim elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Jeste svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 13 za, 14 protiv, 3 suzdržana. odbijeno. Stavak prvi, kompromis I, podržan od četiri kluba zastupnika, među kojima je liberal, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Nakon stavka prvog, kompromis J, podržava tri kluba zastupnika, za, protiv, suzdržan, usvaja se. Stavak šesti odbora FAM, izvjestiteljica je za, tko je za? Ne, što ne tiče, ja vidim da ovdje izvjestiteljica za... A, promijenili ste mišljenje, dobro. Izvjestiteljica je promijenila svoje mišljenje, ali to nije na mom e, glasačkom e, popisu. Dakle, izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbija se. Stavak sedmi odbora FAM, izvjestiteljica je za. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. Stavak drugi, amandman 42. Od... Bespredmetan. I dolazimo do stavka treće, kompromis K, četiri kluba zastupnika, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno stavak treći, kompromis A, B, četiri kluba, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Stavak četvrti, kompromis NL, četiri kluba zastupnika, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Nakon stavka četvrtog, stavak prvi, odbora FAM, izvjestiteljica je za, ne, protiv, promijenila je mišljenje. To, to, to, to se često događa, očito. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se... Ne, nisam htjela reći da žene mijenjaju mišljenje. Odbor treći, odbor, e, Stavak treći odbora žene za protiv suzdržan odbiljano. Peti N četiri kluba za protiv suzdržan usvojeno. Poslije petog dolazi kompromis N. Četiri kluba zastupnika tko je za protiv suzdržan usvojeno. Paragraf, stavak 12. odbora FAM izvjestiteljica za tko je za protiv suzdržan usvojeno. Stavak 13. istog odbora ne znam kako je glasala izvjestiteljica, tko je za, protiv, suzdržan, Provjerit ćemo elektronski, izgleda da otpada ovaj 13. stavak odbora FAM. I su za glasovali, zatvaram glasovanje. 15 za, 16 protiv, odbijeno. Nula suzdržanih. Stavak 14. istog odbora. Izvjestiteljica je za, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Stavak 17. odbora FAM, za, protiv, suzdržan, usvojeno. Stavak 11. odbora FAM za, protiv, suzdržan, usvojeno. Stavak 18. odbora žene, izvjestajca protiv, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Stavak 6. E, kompromis E, četiri kluba, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Stavak 7. kompromis P, četiri kluba, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Nakon sedmog stavka Ide stavak osmi odbora žene, fam, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis kve, četiri kluba, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis osam, kompromis, e, za, protiv, usvojeno. Stavak devet, kompromis S, četiri kluba, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Nakon devetog stavka ide amandman 84 izvjestiteljice s usmenim amandmanom kluba ALDE. Ima li protivljenja? Usmenom nema. Glasujemo o 84. amandmanu za protiv suzdržan. Usvojeno. Stavak 10. Tri amandmana za ukidanje. Četiri kluba. Radi se o 85. 86. Sarjesa Jahans Bekeri 87. Tomasa Mana. Tko za ove amandmane za ukidanje? Protiv, suzdržan, odbijeno. Glasujemo kompromisu T od četiri kluba. Svoje za, protiv, suzdržan, usvojeno. Nakon desetog, kompromis U, četiri kluba. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Stavak 11. dva amandmana za ukidanje. 13. Sarjesaja, 94. Čabe Sobora. Šogora. Tko je za? To su za brisanje. Tko je zaprotiv? Molim elektroničku provjeru. Otvaram glasovanje. Jesmo glasovali, zatvaram glasovanje. 15 za, 16 protiv, odbijeno. Nakon 11. amandman 95. bez predmeta, otpada, dolazimo do 96. amandmana. Od dvoje kolega iz kluba zelenih, traži se odvojeno glasovanje, prvi dio bez riječi u vidu EU socijalnog, e, socijalne zaštite, tko je za, protiv, suzdržan, molim provjeru, provjeru o amandman 26. Jesu glasali, zatvaram glasovanje, 19 za, 12 protiv, velika većina, glasujemo u drugom dijelu, tko za, protiv, suzdržan, molim provjeru o drugom, provjeru drugog dijela, otvaram glasovanje, jesu svi glasovali, zatvaram glasovanje, 16 za, 16 protiv, ovaj drugi dio nije usvojen. Tako je, odbijen. Stavak 12. Tri amandmana za brisanje. 97, 98, 99 od Carije Sajatoma Tomas Mani, Šogor, koje je za kompromis V, odnosno peti, tko je za brisanje e, stavka 12. protiv odbačeno kompromis V tri kluba, za protiv su odbijeno. Zatim stavak 13. amandman 102. od Malike Ben Rabatu, Mariža Marije Kornelisen koja je za protiv suzdržan, molim provjeru, elektroničku provjeru sto 102. amandmanu, otvaram glasovanje. Jesi glasovali, zatvaram glasovanje. Bye. 16 za, 16 protiv, nis nije usvojeno. Glasujemo o amandmanu 103. od sa ja, izvjesteljca je protiv, tko je za, protiv, suzdržan, molim provjeru, otvoran glasovanje. Jesi glasovalo za otvoran glasovanje? 16 za, 11 protiv, 5 suzdržanih, 7 E, to je usvojeno, dakle, zahvaljujući suzdržani. Nakon 113. ide stavak 104. za, protiv, suzdržan, molim elektroničku provjeru, 104. amandmana. Mi je glasovo, zatvoram glasovanje. 19 za, 13 protiv. Usvojeno. Amandman 105. istih autora, tko je za, protiv, Suzdržan? Molim provjeru. Otvaram glasovanje, svi glasovali, zatvaram glasovanje. 16 za, 16 protiv, odbijeno. Nakon 13. ide kompromis AC, četiri kluba zastupnika, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno stavak 14. Kompromis duplo V. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. E, stavak 15. E, kompromis, X od Ama, liberali su povukli iz kompromisa. Dakle, tko je za amandman 110. Protiv suzdržan odbijeno. Kompromis X, tri kluba zastupnika za, protiv suzdržan usvojeno. Pov, Stavak 16. Amandman za brisanje od Sarijesa ja. Tko je za? Protiv suzdržan odbijeno. Kompromis Y, četiri kluba zastupnika. Tko je za? Protiv suzdržan usvojeno. Poslije stavka 16. ide 10. Izvjesteljica za, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno stavak 17. Kompromis Z, četiri kluba, za, protiv, suzdržan, usvojeno nakon 17. imamo amandman 128. i 9. koji otpadaju. Dolazimo do stavka 18. kompromisa A, A3 kluba zastupnika koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Poslije 18. ide amandman 133 od Marije Kornelisen koji je za, protiv, suzdržan, čini se da je odbijeno, ali molim provjeru 133. Otvaram glasovanje, jesu li svi glasovali, zatvaram glasovanje. 15 za, 14 protiv, 0 suzdržanih, 3 suzdržana, ali je usvojeno. Nakon stavka 18. ide amandman 136. od Benara i Cornelisen koje je usvojeno. Stavak 19. Otpadaju svi amandmani. I prelazimo na stavak 20. Otpadaju isti to, isto tako i ti amandmani. I sada prelazimo na uvodne napomene. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Nakon uvodne izjave A prelazimo na amandman 4 Filbenjona. Izvjesteljica je protiv. Za protiv suzdržan. Moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Dakle, amandman četvrti. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 20 za, 12 protiv, 1 suzdržan. Usvaja se. Uvodna napomena B, predstavljena od četiri kluba zastupnika za protiv suzdržan usvaja se. Kompromis C, četiri kluba za protiv suzdržan usvaja se. Uvodna napomena D, kompromis D, za protiv suzdržan, usvaja se. Uvodna napomena E, kompromis E, četiri kluba zastupnika, za protiv suzdržan, usvaja se. Stavak A, odbora FEM, izistencija je za, za protiv suzdržan, usvaja se. Stavak B, istek istog odbora za protiv usvaja se. Stavak C, provjera za B. Otvaram glasovanje. Be, 17 za, 17 protiv, 0 suzdržanih, odbija se. Stavak C istog odbora, za, protiv, suzdržan, Provjerit ćemo. Stavak C. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 21 za, 13 protiv, 0 suzdržanih. Usvaja se. Stavak D. Odbora FEM. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Stavak E. Odbor FAM. Za, protiv, suzdržan, odbija se, ali ipak ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje, stavak E. Evo vidjet ćemo. Zatvaram glasovanje. 17, 14, 3, usvaja se. Uvodna napomena F, kompromis eh, F predstavljeno u ime četiri kluba. Usvaja se amandman 25, Konstantinos Pupakis za protiv suzdržan usvaja se, amandman 26, isti izvjestitelj za protiv suzdržan usvaja se. Uvodna napomena G, amandman 27, za brisanje Sari Esajah, kompromise G, i amandman 27 za protiv suzdržan odbija se. Sada možemo glasati o kompromisu G koji je predstavljen u ime četiri kluba. Za protiv suzdržan usvaja se. Amandman 30 Danuta Jazovjecka za protiv suzdržan odbija se. Paragraf stavak F za protiv suzdržan usvaja se kompromis H u ime tri kluba za protiv suzdržan usvaja se. Evo, završili smo sa glasovanjem amandmana i e, sada možemo glasovati za cijeli izvještaj. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 29 za, 4 protiv, jedan suzdržan. Čestitamo izvjestiteljici. I nous en au point Sada prelazimo na točku šest i glasovanje za financijsko sudjelovanje zaposlenika u dobiti poduzeća. Radi se o izvešću kojeg je pripremio Phil Benjon, komisija Econ se pridružila izradi ovog izvješća. Koliko sam shvatila, amandman 90 gospođe Steinbruck je povučen a na glasačkom popisu Klub ECR ne želi podržati kompromisni na DR i V i da što se tiče amandmana 11 odbora Ekon imamo usmeni amandman kojeg predstavljaju liberali. Predstavljam da o ovom amandmanu govorimo kada budemo govorili o onih deset izvijesti deset manmana. Izvjestitelj, izvolite. Da, predlažem da preuzmete riječ kada budemo govorili o tom amandmanu. U redu. Stavak 1, amandman 40 za protiv suzdržan odbija se. Stavak 4 iz ekona za protiv suzdržan usvaja se. Prije nego što nastavimo s glasovanjem, želim vas napomenuti da u skladu s člankom 50. nećemo glasovati o stavcima 3, 9, 10, 12 i 13 odbora Ekon jer se radi o isključivom nadležnosti što znači da se mogu smatrati usvojenim. Stavak drugi, vraćamo se na glasovanje, amandman 41, Sari Efajat, za protiv suzdržan usvaja se. Stavak 6 ekona za, protiv, suzdržan, odbija se, ali ipak ćemo provjeriti. Dakle, zatvaram glasovanje. 12 za, 21 protiv. Dakle, odbija se. Stavak treći. Amandman 42, Sari Esajad, za, protiv, suzdržan. Moramo provjeriti, otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 17 za, 16 protiv, usvaja se. Stavak D kompromisni amandman e, u ime pet klubova. Mada je klub ECR e, povukao svoju podršku ovom amandmanu za protiv suzdržan e, usvaja se. Stavak peti odbora Ekon za protiv, uzdržan. Provjerit ćemo. Eto, provjeravamo. Broj 5, mislim da je odbijeno. Jeste li glasovali? Zatvaram glasovanje. Petnaest za, sedamnaest protiv, odbija se. Zatim stavak sedam, izvjestitelj je protiv,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 Alo. Da, da, nedostaje mi jedna stranica. Dobro, znači vraćamo se. Pa, pa, pa. Nous votons le 8 de Econ. Dakle, 8 Ekon. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjerimo. Dakle, broj 8.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 Amandman 46. Evelyn Regner. Prvi dio bez riječi e, national i drugi dio ukoliko se prvi usvoji. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Zatim stavak 5. Stavak 2 ekona u dva dijela. Glasujemo o prvom dijelu bez riječi issued as a type of deferred compensation za protiv suzdržan odbija se. Nakon toga stavak 15. E, ekona izvjestitelj je za, za protiv suzdržan provjeravamo. Dakle, amandman 15 ekona, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. 17 za, 15 protiv, usvaja se. 3 suzdržana. Stavak 6, kompromisni amandman je u ime 5 klubova za protiv suzdržan usvaja se. Stavak 7, kompromisni amandman u ime pet klubova za protiv suzdržan usvaja se. Stavak 7, e, amandman 53, Sari Esaja, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Stavak 8, dva amandmana za brisanje, 54, Sari esaja i 55, Juta Steinžuk, izvjestitelj je protiv, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Stavak osmi o uvodnom dijelu, kompromis L u ime četiri kluba, tko je za, protiv, suzdržan, usvoja se. Zatim stavak osam kompromis M u ime pet klubova, za, protiv, suzdržan, usvaja se. Stavak 8, amandman 11 ekona, izvjestitelj bih htio uvesti i usmeni amandman i kao i glasovanje po dijelovima. Dakle, usmeni amandman se tiče prvog dijela. Gospodin izvjestitelju, imate riječ. Da, o ovom drugom dijelu se ne treba glasovati, a u prvom dijelu ovaj amandman koji govori ovdje se uvode zapravo riječi impact assessment kako bi se mogle procijeniti mogućnosti stvaranja novih uvjeta kojima se neće ugrožavati međunarodna poduzeća i to je u skladu sa kompromisima koje smo napravili jer ćemo uvijek govoriti upravo o ovoj procjeni učinka. Ne protivimo se ovom usmenom amandmanu. Dobro, onda ćemo glasovati o ovom prvom dijelu amandmana Ekona 11. Dakle, za, protiv, suzdržan, usvaja se. uz konstruktivno suzdržane. Zatim stavak 8. Amandman 14 ekona za protiv suzdržan. Provjeravamo, dakle otvaram glasovanje. Amandman 14 ekona. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 18 za, 16 protiv, 0 suzdržanih. Usvaja se. Stavak 9, dva amandmana za brisanje, 62 Sari Esaja, 63 Evelyn Regner. Izvjestitelj je protiv, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Stavak 10, dva amandmana za brisanja, istih autora, izvjestitelj je protiv i Time se brani glasovanje kompromisa M u ime četiri kluba. Tko je za, protiv, suzdržan? Odbija se. Kompromis N u ime četiri kluba. Tko je za, protiv, suzdržan? Provjerit ćemo. Mislim da je usvojeno, ali ćemo ipak provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 22 za, 13 protiv, 0 suzdržanih. Odbija se. Stavak 10. Ne, oprostite, dakle, dakle usvaja se. Stavak 10. E, amandman 7. ekonat koji je za, protiv, suzdržan, odbija se. Stavak 11. Uvodni dio, kompromis O u ime četiri, pet klubova za protiv suzdržan usvaja se. Stavak 11. točka A, kompromis P u ime pet klubova za protiv suzdržan usvaja se. Točka B, stavak 11. kompromis Q za protiv suzdržan usvaja se. Točka C, amandman 75, Sari SA, izvjestitelji protiv, za protiv, suzdržan, odbija se. Točka D, amandman 76, Sari Esejah, izvjestitelj protiv, za, protiv, suzdržan, odbija se. 77, Evelyn Regner, za, protiv, suzdržan, usvaja se. Stavak 11, točka E, kompromis R, klub ECR ne podržava ovaj amandman. Za protiv suzdržan usvaja se sta, točka F, kompromis S, četiri kluba. Za protiv suzdržan usvaja se točka G, kompromis T u ime pet klubova. Za protiv suzdržan usvaja se. Točka G, amandman 86, Evelyn Regner, izvjestitelj je protiv, za protiv, suzdržan, Sada ćemo provjeriti. Provjerujemo amandman 86. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 17 za, 16 protiv, 2 suzdržana. Zatvaram glasovanje. Amandman 86 je usvojen. Amandman 87. Martin Kastler za, protiv, suzdržan, usvaja se. 88, Evelyn Džegner, za, protiv, suzdržan, provjerit ćemo. Amandman 88, otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 20 za, 14 protiv, 1 suzdržan. Usvaja se. 89 istog autora za, protiv, suzdržan. Usvaja se. Zatim, kompromisni amandman A. Ovaj stavak 12 je brisan, dakle kompromis U u ime pet klubova za protiv suzdržan usvojena. Zatim stavak 12. E, amandman 1 ekona za protiv suzdržan usvaja se stavak 16. istog odbora za protiv suzdržan usvaja se 17. za protiv suzdržan usvaja se stavak 13. kompromisni amandman 2. u ime četiri kluba bez kluba ECR za protiv suzdržan usvaja se. Zatim Amandman E izvjestitelja koji je za, za protiv suzdržan usvaja se isti slučaj sa amandmanom 2 izvjestitelja, za protiv suzdržan usvaja se zatim 14 Evelin Regner, amandman 3 za protiv suzdržan usvaja se. Uvodna izjava A, uvodni dio, amandman 4 Evelin Regner za protiv suzdržan odbija se. Uvodna izjava a, kompromis A u ime tri kluba za, protiv, suzdržan, usvaja se. Uvodna izjava A, alineja 2 u ime pet klubova za, protiv, suzdržan, usvaja se. Uvodna izjava A, amandman 11, Evelyn Regner u kojem e, liberali dodaju usmeni amandman, ali kako sad ovdje imamo dva amandmana broj 11, jesu li oni odvojeni? A ne, radi se o ekonu 11. Izvjestitelj evo ipak želi dodati usmeni amandman 11. E, e, izvolite, imate riječ. Mm. Mislim da ne trebam tu ništa pojašnjavati jer to stoji u tekstu. Dobro, onda nitko se ne protivi ovom amandmanu, onda se on usvaja. Tko je za amandman 11 koji je izmijenjen, za, protiv, suzdržan, usvaja se. Uvodna napomena B, amandman 12, car Jesaja, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Uvodna izjava B, amandman 13, izvjestitelja za protiv suzdržan usvaja se, uvedna izjava C, kompromisni amandman C u ime pet klubova, uključujući ECR, za protiv suzdržan usvaja se. Uvodna izjava D, kompromis E u ime pet klubova za protiv suzdržan usvaja se. I sada Prelazimo na amandman 21. Fil Benjona. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 23. Izvjestitelja. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Uvodna izjava E. Kompromis F. U ime pet klubova. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, kompromis G. U ime pet klubova. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis H u ime pet klubova za protiv suzdržan usvaja se. Zatim uvodna izjava H, amandman 32, Antea Makintar za protiv suzdržan usvaja se. Uvodna izjava I, kompromis I u ime pet klubova za protiv suzdržan usvaja se. Sada prelazimo na e, uvodnu izjavu i amandman 35 izvjestitelja za protiv suzdržan usvaja se. Uvodna izjava je amandman 36 Evelyn Regner tko je za protiv suzdržan usvaja se. Uvodna izjava K 37 Sari Esaja tko je za protiv suzdržan odbija se. Sada prelazimo na amandman 38. Anteja McIntyre e, za protiv, suzdržan, mislim da se usvaja, ali ćemo ipak provjeriti. Dakle, mam na 38, otvoram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 17 za, 15 protiv, troje suzdržanih, usvaja se. Zatim uvodna izjava K, amandman 39, Jean Lambert uz usmeni amandman liberala, nitko se ne protivi tom amandmanu koji mi se čini dosta stručan. Glasujemo o ovom amandmanu. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Evo, završili smo glasovanje o amandmanima. Sada glasujemo za cijelo izvješće. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 32 za 3 protiv, 0 suzdržanih. Čestitamo izvjestitelju koji je jako zadovoljan. Došli smo do sedme točke dnevnog reda, stanje temeljnih prava u Europskoj uniji. radi o mišljenju koje dajemo za odbor Libe. U našem odboru izvjestitelj je Adam Koža. Prije stavka prvog, amandman prvi, Jean Lambert, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Četiri od Birgit Ciber, koji je za protiv suzdržan usvaja se. Peti istog autora za protiv suzdržan usvojeno. Šesti istog autora za protiv suzdržan usvojeno. 7 istog autora za protiv suzdržan usvojeno. Osam istog autora za protiv suzdržan usvojeno. Stavak prvi kompromis A. Četiri kluba zastupnika za protiv suzdržan usvojeno. Stavak B, kompromis B, četiri kluba za protiv suzdržan, usvojeno. Nakon stavka drugog, amandman 11. Izvjestitelja, tko je za protiv suzdržan, molim elektroničku provjeru o 11. stavku izvjestitelja. Otvoreno, zatvoreno glasovanje. 14 za, 13 protiv, Osam suzdržanih. Usvojeno. 12 istog autora. Tko je za? Protiv suzdržan? Usvojeno. Stavak treći, Amandman 13. Jean Lambert uz usmeni amandman imali protivljenja usmenom amandmanu. Glasujemo o tako izmijenjenom amandman 13. za protiv suzdržan usvojeno. Stavak 4. amandman 14. od Birgit Sipel koja je priložila e, amandman svom amandmanu, nema protivljenja, glasujemo o izmijenjenom amandman 14. zaprati suzdržan usvojeno. Amandman 15. Jean Lambert, izvjestitelj je uložio usmeni amandman, nema protivljenja, molim e, da se glasuje o izmijenjenom 15. amandmanu, za protiv suzdržan usvojeno. Nakon ovoga imamo 16. od Birgisipel koji je za protiv suzdržan Molim elektroničku provjeru. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. 20 za. 14 protiv. Usvojeno. Amandman 17 istog autora tko je za, protiv, suzdržan. Molim provjeru. Jesu se glasovali? Zatvoram glasovanje. 17 za, 16 protiv, usvojeno. Amandman 18 je Jean Lambert usmeni amandman izvjestitelja. To isti kao i onaj koji je uložio na amandman 13. Tko je za? Amandman 18. Izmijenjen je za protiv su usvojeno. Manman 18. Jean Lambert, 19. E, isto tako ima usmjeni amandman izvjestitelja, tko je zapravo ti suzdržan, usvojeno. Nakon stavak četvrtog e, imamo amandman 20. Birgit Cibel, zahtjev za odvojeno glasovanje za, od strane Aldea. Glasujemo u prvom dijelu amandmana 20. koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Tko je za drugi dio, od e, riječi without, koji je zaprotiv suzdržan, usvojeno. Stak četvrti, amandman 21. Jean Lambert, koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Stavak e, četvrti, amandman 22. Birgit Sibel, usmeni amandman, nema protivljenja. Glasujemo o 22. izmenjenom amandmanu, za, protiv, suzdržan. Molim elektroničku provjeru. Svi izglasovali, zatvoram glasovanje. 18 za, 17 protiv, usvojeno. Možemo li vam blok glasovati od 23. do 31. amandmana? Da ili ne? Glasujemo dakle cijeli paket od 23. do 24. do 31. Sve su amandmane od Birgit Sibel za protiv suzdržan usvojeno. Glasujemo sada o cijelom mišljenju. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. 33 za, 1 protiv, 0 suzdržanih. Čestitamo izvjestitelju. Očito je situacija puno bolja jer kad smo raspravljali o ovome e, nije djelovalo da će biti ovako jednoglasno. Točka osma, zadnje glasovanje Radi se o izvješću o traženo mišljenje na izvješće e, Patika Learika o akcijskom planu za konkurentnu i održivu industriju čelika u Europi. Stavak prvi. Glasujemo o kompromisu B od pet kluba zastupnika za protiv suzdržan usvojeno. Nakon stavak prvog, eh, amandman 36 od Frederika Dardena, za protiv suzdržan usvojeno, 27 istog autora, za protiv suzdržan usvojeno, 28 Sarijesa Jako je za protiv suzdržan usvojeno. Amandman 29. od Frederik Darden. Traženo je odvojeno glasovanje od kluba zastupnika liberala Aldea. Glasujemo u prvom dijelu tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržan. Molim provjeru za drugi dio. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. 21 za, 14 protiv, 0 suzdržanih usvojeno. Nakon stavka prvog, amandman 30. od Frederika Dardena. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Stavak drugi, kompromis C, četiri kluba zastupnika. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Nakon stavka drugog, amandman 36. od Frederika Dardena. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 38 Sarjesa ja, izvjestitelj protiv, tko je za, protiv, suzdržan, molim provjeru. Otvoram glasovanje, svi su glasovali, zatvoram glasovanje. 16 za, 17 protiv, dva suzdržana, odbijeno. Nakon stavka drugog, amandman 39 i Frederika Dardena, zahtjev za usmeni amandman? Nema protivljenja. Glasujemo o izmijenjenom 39. amandmanu. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Stavak treći, kompromis D, četiri kluba zastupnika. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Nakon stavak trećeg, 45. amandman Frederika Dardena za, protiv, suzdržani, Ako ćete predsjedati nam umjesto mene, može. Nema problema. Pogledajte, pa nije na vama da to radite, a ukoliko se protivite moje odluci, onda sačekajte ipak da donesem odluku. Dakle, evo ga, sad ćemo provjeriti amandman 45. Le vote est clos. 20... glasovanje, 27 za, 8 protiv, 0 suzdržanih. 47. Evlin Regner. Tko za? Protiv. Suzdržan. Odbijeno. 46. Jute Steinruck. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Molim provjeru. Otvaram glasovanje, svi su glasovali, zatvaram glasovanje. 18 za, 17 protiv, Nula suzdržanih, usvojeno. 48. Tomas Hendla, tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija, odbijeno. 49 ne, nije. Neprihvatljiv. Sada 50. Marni, Marije Cornelissen, za protiv suzdržan usvojeno. 51. Fredrik Darden u zahtjev za odvojeno glasovanje od liber, zahtjev je od liberala. Tko je za prvi dio? protiv suzdržan usvojeno. Drugi dio za protiv, suzdržan, molim provjeru. Mislim da je odbijeno, ali provjerimo drugi dio amandmana 51. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje. 18 za, 17 protiv, 0 suzdržanih, usvojeno. 52 je neprihvatljiv, glasujemo u 53. Thomas Hendela, tko je za, protiv, suzdržan, Molim provjeru. 53. amandmanu. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Otvaram glasovanje. Pardon, zatvaram glasovanje. 21 za, 14 protiv, 0 suzdržanih, usvojeno. Amandman 54. od Sarijesa Ja uz zahtjev za usmeni amandman od strane kluba zastupnika liberala. Gospodine Ori, Imate riječ. A, ima jedno protivljenje, ima vas više od troje. Tko se protivi usmenom amandmanu? Mora vas biti troje. Tko se protivi usmenom amandmanu? Odlično. Eto ga. Dakle, usmeni amandman nije usvojen. Dakle, glasujemo... Što se događa? Izgleda da ukoliko usmeni amandman nije usvojen, onda je amandman neprihvatljiv na temelju, ovo kažem, temelju informacija kojima raspolažem. Evo sad ćemo uživo svi zajedno raditi, pa ćemo napraviti odbor o prihvatljivosti amandmana. Ja ću vam pročitati amandman 54. U ovom i ovaj problemačni dio. Smatra se da prijedlozi o kojem dijelu ovdje govorimo? Evo, pročitat ću vam dio koji moramo pročitati da vidimo da li je u skladu sa nadležnostima odbora EMPL. Dakle, radi se o sljedećem dijelu. Smatra predloga komisije o nadoknađivanju povećanih cijena električne energije dobronamjernima, ali budući da se države članice suočavaju s financijskim poteškoćama, naknada mora biti na europskoj razini iz Europskog fonda komisije ako se nastoji održati sustav Europske unije za trgovanje europskim jedinicama. Ja se slažem sa mišljenjem socijalista i demokrata. Dakle, ili ovaj amandman 54, četiri e, amandman prihvaćen, ili smatram da je amandman neprihvatljiv. Što će europski pučani? Gospođo predsjednice, ovaj dio smatra prijedlog komisije. Dakle, taj dio, na taj dio se odnosi usmeni amandman. Na taj tu dio, dakle, citiram, smatra prijedloge komisije. Usmeni amandman koji kaže smatra prijedloge komisije i tako dalje, mi ne podržavamo taj usmeni amandman. Dakle, mi vam nudimo da glasujemo bez usmenog amandmana. E, dio amandmana 54 Sarisa ja ne radi se ovdje o usmenom amandmanu. Ja smatram da drugi dio amandmana 54. Sarisa ja nije prihvatljiv. Dakle, glasujemo o prvom dijelu amandmana 54 od Sarjesaja sve do što, što uzrokuje izvoz mogućnosti zapošljavanja. Tko je za ovaj prvi dio? Usvojeno, a drugi dio je neprihvatljiv. Isto vrijedi i za amandmane 55. i 56. U stavku četvrtom glasujemo o kompromisu e. e. Pet klubova zastupnika za, protiv, suzdržan, usvojeno. Nakon stavka 4. amandman 64. od Frederika Dardena, tko je za protiv usvojeno. Nakon stavka četvrtog, idemo na amandman 65. Frederika Dardena s usmenim amandmanom od socijalista. Da se netko protivi ovom usmenom amandmanu? Liberali, i EPP e su protiv ovog usmenog amandmana. n'a la Ovo ne utječe na prihvatljivost amandmana 65, dakle bez usmenog amandmana ćemo glasovati o ovome, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Evo ga, sada je stavak 5 i kompromis F, četiri kluba, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Sada ide stavak 5, amandman 73, s usmenim amandmanom koji uvjetuje njegovu prihvatljivost. Da se netko protivi amandman 73. Ne, glasujemo onda o izmijenjenom amandmanu 73. Tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Stak peti, amandman 74. Tomasa Hendla za, protiv, suzdržani, odbijeno. Stavak 5. amandman 75. i usmeni amandman koji uvjetuje njegovu prihvatljivost. Nema protivljenja usmenom amandmanu. Glasujemo o amandman 75. Za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 76. Frederika Dardena u zahtjev za usmeni amandman od strane zelnih, Nema protivljenja usmenom amandmanu. Dakle, glasujemo o izmijenjenom amandmanu 76. Za protiv suzdržani, molim elektroničku provjeru o amandmanu 76. O izmijenjenom amandmanu 76. Otvaram glasovanje. Tko je za? Pardon. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. 18 za, 17 protiv, 0 suzdržanih. 77. amandman uvjetovan prihvaćanjem usmenog amandmana. Nitko se ne protivi, glasujemo o, aman, o izmjenjenom amandman 76. koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Molim elektroničku provjeru izmjenjenog amandmana 76. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje. 16 za, 16 protiv, 2 suzdržana, odbijeno. sada smo došli do amandmana prvo. Frederika Dardena za protiv suzdržani usvojeno. Prije uvodne napomene 1, amandman 2, se ja odpada. Sada glasujemo o ovome što su četiri kluba izglasala, usvojeno. U napomena A, sedmi Frederika Dardena za protiv suzdržan usvojeno. U napomena A, amandman osmi u dva dijela. Ehm, prvi dio tko je za, protiv suzdržan usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan. Molim elektroničku provjeru u drugom dijelu. Otvaram glasovanje. Si izglasalo za otvoran glasovanje. 18 za, 15 protiv, 0 suzdržanih, usvojeno. udan napomena A, man man 10, Tomas Hendla, tko je za, protiv, suzdržani, nije jasno, molim provjeru. Amandman deseti, otvoram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvoram glasovanje. 29 za, 0 protiv, 4 suzdržana. Kristalno jasno. Amandman 11. bez usmenih amandmana liberala od Marije Kornelisen. Ko je za? Protiv, suzdržan. Usvaja se man 12. Frederika Darandena, tko je za protiv nije usvojeno. Amandman 13. izvjestitelja, tko je za protiv suzdržan, usvojeno. Amandman 15. Tomasa Hendlova, za protiv suzdržani, usvojeno. Amandman 17. Frederika Dardena, tko je za protiv suzdržani, tko je za protiv suzdržani, usvojeno. Amandman 18. Frederika Dardena za protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 19. Frederika Dardena, tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru o 19. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje. 20 za, 12 protiv, Nula suzdržanih. Glasujemo sada o cijelom mišljenju elektroničkim putem. Otvoram glasovanje. Svi su glasovali, zatvoram glasovanje. Dvadeset devet za, dvoje protiv, nula suzdržanih, isti komentar kao i prethodni o prethodnom glasovanju. Čestitamo izvjestitelju.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 Chers collègues, alors nous avons pris... kolege, evo ga, uštili smo već pola sata. Nadam se da nam neće ovo poremetiti redoslijed rasprave, ne bi trebalo. No, gospođa Oymon Reuten, koja je trebala uzeti riječ e, o devetoj, devetoj temi, nije tu. Sad ćemo preći na desetu točku dnevnog reda. Nadam se da to neće imati nikakvih problema sa izvjestiteljima u sjeni, ali s obzirom da je izvjestitelj Kostelo tu, dajem mu riječ da nam da nas izvijesti o zaključku radova pod e, sa trijalogom koji se odnosi na fond za europsku pomoć najsiromašnijim. gospođe izvjestiteljice, imate riječ. Thank you very much. Hvala vam. Drago mi je što vas mogu izvijestiti da smo uspješno dovršili trijalog. Htjela bih zahvaliti izvjestiteljima iz Sjeni, zaposlenicima odbora, tajništvu, te svom osoblju u vijeću i parlamentu na njihovom radu kojim su se osigurali da zaključimo trijalog i to prošlog četvrtka. Imali smo vrlo velik obim posla te mnogo tehničkih detalja koji su se trebali srediti. I drago mi je što mogu reći da smo sve uspješno dovršili. Na prošlom sastanku dala sam veliki pregled u tijeku pregovora, te mi je drago da, se, da je ishod onakav kakav smo željeli. Proračun će biti 3,5 milijardi eura. To je bilo vrlo važno za parlament. Konzultirat ćemo se sa dionicima kad je riječ o provedbi, analizi i ocjeni programa koji će biti, koji će naći svoje mjesto u ovoj uredbi. Želimo da se ovo načelo partnerstva nađe u ovoj uredbi. Sinergija politika sa, u vezi sa borbom protiv, borbom protiv bacanja hrane, javnim zdravljem, sva ova pitanja su se našla na našem dnevnom, dnevnom redu. Doći će do primjene pojednostavljen postupka kada je riječ o provođenju ovog programa osigurat ćemo se da se nevladine organizacije ne moraju susretati sa previše birokracije, birokracije zato želimo primijeniti pojednostavljeni postupak. Na posljednjem sastanku utvrdili smo da nećemo imati dva operativna programa, već i jedan koji će se baviti socijalnom inkluzijom najsiromašnijih, a drugi program se ticao dodjele pomoći u hrani. Najveće, najvažnija stvar je da ovo zapravo ne predstavlja velike rashode u našem proračunu od 3,5 milijardi. To ćemo namijeniti znači, najsiromašnijima. To je bio za nas to glavno načelo koje smo htjeli zaštititi. Kao što znate, postoji 40 milijuna ljudi u Europi koji si ne mogu priuštiti obrok svakog drugog dana. To su zastrašujući podaci koji od nas zahtijevaju brzo djelovanje. Stoga je vrlo važno da ovaj fond dođe do onih ljudi koji žive na marginama našeg društva. Znamo da je riječ o malom fondu, međutim on ne može zamijeniti nacionalne politike koje trebaju primjenjivati strategije za borbu protiv siromaštva. Vjerujemo da će ovaj fond biti dodatni instrument u borbi protiv siromaštva. još jedno veliko hvala svima koji su tako naporno radili na ovom dosijelu kako bi se osigurali da dovršimo trijalog prošlog četvrtka. Dokument ćemo primiti 17. prosinca radi glasovanja i za kraj želim reći da će se prijelazne mjere moći primjenjivati od kraja prosinca te neće doći do prekida dostave sredstava organizacijama na terenu. Vrlo je važno da ne dolazi do prekida programa, te da smo završili ovaj dosjete, osigurali sredstva za ove ljude kojima je najpotrebnije pomoć upravo tijekom zimskog razdoblja. Hvala vam predsjedavajuća na, na vašem radu. Hvala gospođo izvjestiteljice, hvala vam na načinu na koji ste radili na ovaj dosje od početka do kraja, uključujući i sve ono što su rekli i drugi odbori, naročito odbor eh, za proračun. E, u ovom e, izvešću na kraju zapravo ste zadovoljili Europski parlament jer većina koju smo mogli vidjeti na plenarnoj kada smo usvojili mandat je bila većina koja se zalagala za održavanje ovog programa i to isto u onom duhu u kojem je postojao i ranije uzimajući u obzir sve one izazove koji se nalaze pred nama vezano uz pomoć u hrani i materijalnu pomoć i zapravo shvatili smo iz e, mišljenja koje nam je dalo vijeće je da određeni broj država članica e, želi e, i drugi operativni program za socijalno uključivanje, a da su ti programi zapravo dosta usmjereni. A fakultativna i obavezna podjela programa, zapravo oni 2,5 milijardi plus 1 milijarda će biti iskorišteni i za onaj fakultativni dio operativnog programa koji se tiče pomoći i e, materijalne pomoći. Samo pet zemalja članica će uzeti u obzir samo prvi dio programa e, gdje postoji obavezni minimum. No međutim, e, ipak e, nas brinu određene stvari koje sam spomenuli za vrijeme posljednjeg trijaloga, a koji se tiču obaveze Europske komisije da izda deklaraciju kada se ovaj tekst bude usvajao na plenarnoj sjednici i kao i obično od Europske komisije ćemo tražiti da nam upiti, uputi tu deklaraciju prije nego što je javno objavi na plenarnoj kako bismo mi vidjeli da li to zaista odgovara našim očekivanjima. Ta deklaracija će se ticati dvije stvari, najprije vezano uz eh, učestalost eh, izvješća za procjenu ovog programa i koji naravno moraju biti logični u vezi s očekivanjima država članica i u vezi sa drugim izvješćima koji se objavljuju na godišnjoj osnovi i a druga točka koja je bitna za ovu deklaraciju i koja je jako bitna za objavu na plenarnoj sjednici je točka koja se tiče takozvanih e, socijalnih pomoći u vidu hrane u državama članicama. I tu zapravo eh, nam to pitanje predstavlja problem, jer prethodni programi su eh, ovoj vrsti pomoći najsiromašnijima omogućavali da dođu do hrane, ali od usvajanja ovog eh, zakonodavstva imamo horizontalnu uredbu komisije, odnosno Europske unije, koje se tiče financijskih instrumenata unije i samom tom uredbom se zabranjuje bilo kakvo miješanje u programe kao na primjer program za pomoć najsiromašnijima i samim tim se zabranjuje financiranje raspodjele pomoći, odnosno distribucije te pomoći i od država članica se traži da same organizuju distribucijske sustave neovisno od europske razine. E, znam da u Francuskoj, na primjer, francuska vlada trenutačno razmatra e, sustave raspodjele i kako bi vidjeli na koji način se prilagoditi toj novoj situaciji i na koji način omogućiti osnivanje tih trgovina za siromašne u najboljim mogućim uvjetima. E, to je nešto o čemu se ne govori eksplicitno u zakonodavstvu i zbog toga bi e, zaista bilo dobro da komisija to uvrsti u svoju deklaraciju koju će javno objaviti na plenarnoj sjednici. To je ono što sam htjela napomenuti. E, gospođa Mona Šartije je tražila riječ, tako da ću je dati. Nakon toga gospodin serkas Hvala predsjednice. Htio sam zahvaliti Elmeru Kostelu na radu koji smo E, očekivali i to je tema o kojoj svi, e, koja, do koje nam je svima stalo. Htio sam vam postaviti pitanje predsjednice jer e, Komisija je ta koja treba napraviti izjavu, deklaraciju u trenutku rasprave na plenarnom zasjedanju na temu te ponovno otvorene mogućnosti o financijskom doprinosu za kupovinu hrane za te trgovine za siromašne. Dakle, da li će na plenarnoj doći do rasprave o samoj formulaciji, dakle o mogućnosti da ta mogućnost stvarno bude otvorna, odnosno da postoji? Da, jesam, pažljivo sam vam slušala i postavljam vam vrlo precizno pitanje. Ne, stante, saslušala sam vas, predsjednice, i postavljam vam jako precizno pitanje. Druga Drugo pitanje na istu temu je sljedeće. Nije li zabranjeno prepustiti, e, nije li, ne bi li bilo opasno prepustiti državama članicama odluku o otvaranju ili neotvaranju mogućnosti financiranja tih socijalnih trgovina. Da ću riječ Alhandu Serhasu, pa ću odgovoriti na vaše pitanja, a onda će dobiti riječ Avori. Hvala vam, samo ukratko. Htio bih reći stav svojeg kluba. Jučer smo se upravo bavili ovom temom i zastupnici žele javno zahvaliti izvjestiteljicu izvjestiteljici Kostelo i svim izvjestiteljima iz Sjene kao i vama, zato što je to bila jedna od rijetkih prilika u kojom u kojoj se parlament može osjećati zbilja zadovoljnim načinom na koji je pomogao najsiromašnijima u Europi. Sada će se ovi, ovi ljudi će imati nešto sretnije božićne blagdane te svojevrsnu perspektivu da će u budućnosti moći nešto staviti na stol. poštujemo i činjenicu da se htjelo surađivati i sa zemljama članicama, međutim svi znamo da to nije nešto što se tiče sam pojedinih zemalja članica, već se je riječ o problemu na razini Evropske unije. Protivimo se podjeli ovih problema po nacionalnim granicama. Odgovornost moramo preuzeti svi zato što je riječ o zajedničkom problemu. Nije riječ samo o problemu najsiromašnijih, te je potrebno imati svojevrsno europsko rješenje na ovaj problem. Europa se ne smije jediniti samo oko rješenja kada je u pitanju financijska kriza, već mora zajednički odgovoriti na humanitarne krize na svom teritoriju. Stoga još jednom čestitam svima koji su sudjelovali u izradi ovog dosija koji ima je pozitivan ishod i drago mi je što je upravo naš odbor bio u prvom redu u ovoj borbi. Čabavar, imate riječ. Hvala, predsjednice. Razumijem o čemu se radi i koji je problem. Razumijem taj problem trgovina za siromašne ja sam sam u svojoj zemlji vodio razgovore sa organizacijama koji se to tiče, ali problem je negdje drugdje. Nije problem u tome da se uvidi da li je njihova aktivnost važna, korisna ili ne. Mi smatramo da jest. Problem je u tome što to ne ulazi pod nadležnosti zakonodavstva koje postoje, Izvješće koje smo mi izglasali isključuje tu mogućnost. Takvih problema već smo imali, iako se tu radilo o drugoj vrsti organizacije, ali kada dolazi do inkompatibilnosti e, pravila, onda moramo staviti, uspostaviti neku paralelne organizacije, razdvojiti te aktivnosti i što, to će omogućiti organizacijama koje se time bave da iznađu prava rješenja. Naravno, treba ćemo biti inventivni, ali se mogu naći odgovarajuća rješenja, tako da ne mislim da ćemo morati e, biti nesklad u neskladu sa svojim vlastitim tekstovima. Što se tiče socijalnih e, sredstva, alatki koje su nam raspolaganju, ja mislim da su ovo jako korisne aktivnosti i ja sam za njih. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja se također želim zahvaliti gospođi Kostelo na ovom e, uloženom trudu, na ovom e, izvješću i mislim da joj se svi želimo zahvaliti. E, dosta toga je trebalo učiniti po ovom pitanju jer radi se o bici koju vodimo već e, sigurno tri godine. o svim ovim kriterijima o kojima smo se izjasnili od samog početka, mislim da smo sada uspjeli ili ih zadovoljiti. Zadovoljiti ih i financijski govoreći jer neće biti nikakvog prekida. Ovaj program će se obnoviti od 1.1.2014. godine. A e, samim tim ćemo iskazati našu solidarnu dimenziju. Isto tako u cjelokupnom okruženju u kojem se danas nalazimo i ovoj današnjoj atmosferi, činjenica da Europski parlament pregovara sa drugim europskim e, institucijama pokazuje da su europske institucije zaista vredne, odnosno dokazuje se njihova vrednost i važnost u ovom e, kontekstu tekstu u kojem europske institucije, uključujući i našu instituciju, se nalaze pred velikim izazovima. Naravno, najbolje bi bilo da se ne moramo baviti pitanjem siromašnih, odnosno da siromašni ljudi ne postoje, ali one nažalost postoje, tako da se time moramo baviti. Thank you, Mrs. Cornelison. Hvala vam. Mislim da u biti možemo biti zadovoljni ishodom ovog dosija. Bilo je, pitanje je bilo vrlo kontroverzno između nas i vijeća. No, mislim da su izvjestiteljica Kostelo i naša predsjedavajuća napravile, obavile dobar posao u pregovorima. Zemlje članice su zadovoljne sa iznosima koje će dobiti možemo biti ponosni što smo povećali mogućnosti za organizacije koje se brinu o najsiromašnijima. Riječ je uglavnom o pošiljkama hrane, ali također su obuhvaćeni i projektima kojima će se ograničiti bacanje hrane, tu su potom mjere za socijalnu inkluziju koje ćemo, kojima će se pomoći najsiromašnijima. Mislim da možemo biti zbilja zadovoljni i sretni ishodima pregovora. Hvala. Ja ću ponovno dati riječ izvjestiteljici. Hvala što ste nam napomenuli ovo što sam ja zaboravila reći, ali evo izvjestiteljica je to sigurno rekla vezano uz borbu protiv bacanja hrane. Ovaj operativni program o socijalnom uključivanju je program koji se zaista mora usredotočiti na nešto drugo u odnosu na ono čime se bavi Europski socijalni fond. Ne smije to samo biti kopija Europskog socijalnog fonda. A što se tiče trgovina za siromašne, mislim da sam vrlo jasno rekla da nismo otvorili, već smo zatvorili vrata. Dakle, neće postojati mogućnost za trgovine za siromašne da se izdvoje iz ovog programa. Ono što smo tražili od komisije je da da deklaraciju u kojoj će jasno reći razloge zbog kojih je odbila otvoriti ta vrata što naravno e, predaje odgovornost svakoj od država kao što je to gospodin Ori jasno objasnio i iz tog razloga sam ja rekla da je na zemljama iz kojih mi dolazimo kao i gospođa Moran Šartije i ja, da e, otvore trgovine za siromašne u, u tim zemljama, za najsiromašnije ljude, kako bi E, to bio zaista konstruktivan program. A što se tiče e, ishoda ove akcije, želim zahvaliti i Patriku na onom što je on rekao, jer istina je da dolazimo e, iz daleka. E, mi smo se suočili sa mnogobrojnim preprekama kada smo radili na ovom programu, kada smo to usvojili na plenarnoj sjednici, čini mi se da je to bilo u veljači 2012. godine, usvojili smo rezoluciju kojom smo obvezali održavanje tog programa u momentu kada ga je vijeće htjelo ukinuti. I e, zahvaljujući toj rezoluciji vijeće je e, odlučilo produžiti taj program za 2013. i 2014. godinu, mada su neke države članice se obvezale da će ga ukinuti nakon 2014. godine. I zahvaljujući E, našoj ustrajnosti države članice su odlučile ipak održati taj program, sad je taj program obvezatan i e, zaista je na visokoj razini. E, dakle, Europski parlament je zaista doprinjeo održavanju ovog programa i mislim da na tome trebamo zahvaliti našoj izvjestiteljici. Da li vi želite još nešto reći ili ste zadovoljni ishodom ovog razgovora? Hvala vam. Hvala vam. Hvala svim kolegama na njihovim komentarima. Želim samo zaključiti da je ovaj program od velike važnosti. Trebamo smatrati pobjedom za Europski parlament. Prethodni program je imao veze sa programima vezanima uz poljoprivredu, a sada se bavimo baš ljudima koji pate zbog e, siromaštva, nedostatka hrane, međutim također se priznaje da brojni dionici koji su uključeni u distribuciju hrane da će biti dijelom mjera za socijalnu inkluziju. To je sada uključeno u portfelj vezan za socijalna pitanja, jer je socijalna isključivost uvijek razlogom velikih problema. Imamo sve veći broj ljudi koji koriste usluge javnih, odnosno pučkih e, kuhinja na teritoriju Europske unije. Hvala kolegama koji su spomenuli problem bacanja hrane. Pokušavamo ovdje uskladiti evropske politike u tom području. I mislim da smo poboljšali prijedlog e, komisije u tom smislu. Također smo uspostavili dobar program koji se tiče podjele ostataka hrane. Međutim, dobrotvorne organizacije, nevladine udruge također su odigrale vrlo važnu ulogu kada smo raspravljali o ovom programu, te smo jako lobirali u tom smislu, te nadam se da će i oni biti vrlo zadovoljni ishodom ovog eh, dosija. Kada je riječ o socijalnim samoposlugama, mislim da je ovo vrlo važno pitanje koje smo vratili za pregovarački stol. Borili smo se za njega, možda nismo postigli rezultat kojim smo se nadali, međutim nadam se da će zemlje članice naći načina kojima će omogućiti njihov razvoj. Veliko hvala svima, svom osoblju u parlamentu te u komisiji, klubovima zastupnika i svima onima koji su probdjeli noći da bi došli do ovog sporazuma. Dobro. Sada prelazimo na jedan drugi dosje koji je imao jednak uspjeh. Radi se o devetoj točki o pregovorima s vijećem o poboljšanju prenosivosti dodatnih prava na mirovinu. I ovo je dosije koji, na kojem se odavno radimo, iako možda se odnosi na manji broj ljudi, ali eto, tu je riječ o, dakle, rezultatima zadnjeg trijaloga sa litavskim predsjedništvom o izvješću za koji je zadužena gospođa e, von Reuten kojoj dajem riječ. Hvala vam. Hvala svima onima koji su pomogli da postignemo ovaj rezultat. Mogu reći da sam zadovoljna. Kao što se sjećate, započeli smo sa prijedlogom direktive kojom je komisija predlagala. Da ako neko ima pravo na dodatnu, dodatna prava na mirovinu, da ih može prebaciti na svog novog poslodavca. Moramo priznati da ovaj svojevrsni transfer kapitala nije bio nije bilo jednostavno ispregovarati, čak i u zemljama poput eh, nizozemske, zato što je trenutno vrlo teško ovaj transfer provesti u praksi. Dakle, u parlamentu smo rekli moramo poboljšati ovu situaciju. Dodatna prava na mirovinu se moraju moći transferirati, odnosno prebaciti ukoliko radnik mijenja poslodavca. To se već postiže u nekim sektorima, te zašto ne bismo to učinili i sa ovim pravima. Kada je riječ o e, dodatnim pravima na mirovinu, neke zemlje članice poznaju ovaj sustav, međutim postoje i one koje su drugačije organizirale stvari. Ono što ne bismo htjeli vidjeti je različito zakonodavstvo u različitim zemljama. Naime, moramo omogućiti lakše kretanje radnika te mobilnost njihovih prava. Slično postoji u nekim drugim sektorima te ne vidim zašto bi ovi radnici trebali trpiti određenu štetu ukoliko su odlučili preseliti se. Moramo stimulirati mobilnost u Europi. Ono što smo na koncu uspjeli postići, a tu nas je podržalo i vijeće, je bilo da smo poboljšali početni prijedlog, te da smo pozitivno utjecali na kretanje radnika, da smo za njih e, povećali mogućnosti mobilnosti. Dakle, došli smo do prijedloga kojim se utvrđuju minimalni uvjeti za prenosivost dodatnih prava na mirovinu kada se radnika seli radi posla u neku drugu zemlju članicu. Tu smo namjerno isključili dio koji se tiče kretanja unutar jedne te iste zemlje članice. Dakle, što to zapravo znači? Pa to znači da postoje još uvijek svojevrsne razlike između zemalja članica, jer radnik koji se seli iz jedne zemlje u drugu, se katka tretira bolje nego radnika koji mijenja radno mjesto unutar jedne te iste zemlje članice. Dakle, minimalni set uvjeta je prihvatila i Europska komisija, te smo imali izjavu e, zemalja članica u kojoj stoji da se u razdoblju do početka prijenosa ovog teksta u nacionalnom zakonodavstvu da će se poboljšati situacija i za radnike koji mijenjaju radno mjesto u vlastitoj zemlji. Potom postigli smo te minimalne uvjete kada je riječ o stjecanju dodatnih prava na mirovinu. U nekim zemljama članicama se ovi uvjeti ostvaruju već sa 21 godinom e, života. U zemljama poput e, Luksemburga, odnosno Njemačke, ta je granica pomaknuta na 25 godina. Dakle, vidimo razlike. U Njemačkoj morate biti najmanje pet godina kod istog poslodavca, jer u suprotnom nećete imati prava, dodatna prava. Međutim, Njemačka je rekla da je spremna to izmijeniti za svoje radnike. Dakle, ovdje smo ustanovili da nakon 21 godine e, radnik stječe dodatna prava, ali smo predvidjeli prijelazno razdoblje od dodatne tri godine kako bi se utvrdila ova prava, te smatram da je to dovelo do poboljšanja trenutne situacije. Moramo morali smo se boriti kako bismo to postigli, međutim ovaj uvjet je na koncu prihvaćen te je situacija za radnike poboljšana. Ono što bismo željeli, međutim, izbjeći je da se mirovina na koju se steklo pravo nakon tri godine, ono što želimo izbjeći je da se izbjegne isplata sredstava koje je radnik u tom razdoblju uštedio. Naime, imamo situaciju u kojoj se mirovina može isplatiti, međutim onaj ko prima taj, ta sredstva, on se mora složiti da mu se taj novac isplati. Mora mu se ostaviti mogućnost da on ukoliko želi primi ta sredstva. Morali smo se boriti i za razdoblje u kojem će se početi primjenjivati ovaj propis. Sada smo došli do maksimalne granice, odnosno do gornje granice od četiri godine. Sada imamo sustav četiri godine koji će vrijediti za sve, a prije smo imali sustav tri, odnosno dvije godine. Mislim da sam sve rekla, ovo su bile glavne točke koje sam vam htjela priopćiti. Riječ je o prijedlogu koji možemo prihvatiti, koji možemo biti zadovoljni, tiče se slobodnog kretanja ljudi kako bismo ju poboljšali. Hvala, Frederik Darden. I tko još želi riječ? Vidjet ćemo. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Evo ja ću vrlo kratko govoriti jer upravo smo čuli jako dobro objašnjenja svih onih prava na koje možemo imati unutar terminalijskog e, sustava i želim se zahvaliti svima vama koji ste sudjelovali u ovim pregovorima jer su nam oni omogućili zaista da napredujemo i da i dobijemo tu prenosivost dodatnih e, prava i samim tim zaštitimo mobilnost radnika e, u okviru cjelokupnog mirazbinskog sustava. Tako da sam zaista zadovoljan ishodom ovih pregovora. Hvala. Htio sam zahvaliti Ri na ovom kompromisu. Nije lako to postići. Mi smo u Njemačkoj morali ići ispod trenutnih e, propisa. Kompromis je dakle postignut u ovoj 21. godini, tri godine su također dobar rezultat. Komisija, vijeće i parlament su se složili, nekim zemljama članicama je to bilo teško prihvatiti, međutim ipak je poslan jasan signal. Nadam se da ovim pitanjem nećemo baviti u iduće dvije godine. Potrebno je vidjeti njegovu primjeru na terenu. Mislim da je rezultat koji je postignut dobar. Trebamo to priopćiti dionicima. To je argument u kojem se godinama bavimo u parlamentu, te vam želim još jednom zahvaliti na, na dobrom rezultatu koji je postignut. Smatram da na nekim pitanjima nije bilo moguće postići željeni napredak i mislim da bismo za nekoliko godina trebali ponovno početi raditi na ovom, na ovom dosjeu. Ja se želim zahvaliti naravno članovima odbora koji su dozvolili da ponovno pregovaramo bez onog mandata koji je dat gospođi Mojden u prethodnom e, sastavu, što znači da smo ovog puta mogli nastaviti pregovore, a da nismo morali ponovno ispregovarati prvobitni prijedlog komisije. E, naš pregovarački tim je zaista bio jednoglasan kako bi izvukao maksimum iz e, ove direktive ne samo u interesu e, priljeva mozgova, što bi naravno bilo pozitivno za sve nas, već isto tako i u cilju odobravanja radnicima da imaju pravo na mirovinu iako napuštaju zemlju i da ta prava na mirovinu zaista budu prenosiva i da se mogu dati uz njihovu suglasnost eh, onako kako oni to žele, bilo da se radi o kapitalu kojim se predaje ili ukoliko im se ta mirovina predaje u nekom drugom obliku. E, dakle, došli smo do toga da radnik mora dati svoju suglasnost kako bi se pokrenuo cijeli taj mehanizam. Ali ipak moram naglasiti da je duh pregovaračkog tima vijeća bio drugačiji od onog koji je postojao u pregovaračkom timu u parlamentu, što znači da postoji rizik da države članice preuzmu na sebe obveze na jedan ležeran E, način kako bi omogućili radnicima iz zemalja koje predstavljaju da imaju isto pravo e, prenosivosti ali e, samim tim, budući da su to preuzeli na ležeran način, mogu dovesti do diskriminacije određenih radnika, na primjer onih koji su mobilni i koji imaju prenosivost dodatnih prava i onih koji se kreću samo unutar države članice u koje se nalaze. Znači, to, na to zaista trebamo paziti što znači da ovaj dosje zapravo nije u potpunosti e, završen. E, ne znam, jel želite još nešto dodati? dat eh, een aantal mensen... Ehm, eh, Različite osobe su sudjelovale u postizanju ovog ishoda. I željela sam zahvaliti i Evropskoj komisiji zato što su tijekom posljednjeg tjedna zbilja intenzivno radili kako bismo došli do kompromisnog rješenja. sam na znanje i činjenicu da su svi pojedini zastupnici u parlamentu da su razmijenili mailove sa zastupnicima njemačkog parlamenta. A ono što me pomalo smetalo je bilo to što ja nisam znala da se to događa, a to nije znala ni predsjednica odbora. Mislim da bismo to u budućnosti trebali izbjeći. bilo bi dobro da je bar ona u tijeku s onim što se događa. Stalna predstavništva nekih e, zemalja članica su se također potrudili da se postigne ovaj sporazum te i njima upućujem svoje zahvale. Hvala u cjelokupnom timu uspjeli smo mnogo toga postići. Zahvaljujem i Federiku. Zajedno smo bilja uspjeli postići nešto značajno. Ukoliko imamo povjerenja jedni u druge, možemo postići dobre rezultate. Razmijenili smo čitav niz mailova i drugi put vas molim da one važne uputite izvjestiteljici. Te ćemo uspjeti raditi još uspješnije. Jim, hvala i tebi i svima onima koji su prisutni. Alors, merci beaucoup, Velika hvala izvjestiteljice. Sad smo stupili jednu izvanrednu izvanredan postupak glede naših navika jer ovo je već drugo čitanje, dakle glasovat ćemo o stavu odbora MPL koji je u skladu sa ovim stavama dakle 9. prosinca, dakle jako brzo, a ja ću se službeno vratiti vijeću koje će nam nakon provjere pravnika lingvista i drugih odgovoriti, iznijeti stav vijeća e, tijekom zasjedanja sredinom veljače i to će nam omogućiti na našem odboru da e, u drugom čitanju e, provjerimo dakle taj prijedlog i da ga iznesemo u trećem mjesecu. Dakle, do kraja ćemo ovog saziva se baviti ovim dosijevom. Iako kad sam došla ovdje na mjesto predsjednice, ovaj dosije je već postojao. Dakle, završili smo s ovom točkom dnevnog reda, prelazimo na 11. točku dnevnog reda, dajem, e, prelazimo na aspekt zapošljavanja socijalnih e, stajališta u godišnjem pregledu rasta. Predajem riječ izvjestitelju Sjerđu Gutjeresu Prijetu, koji će nam predstaviti projekt izvješća. Izvolite, imate riječ. Sí, gracias, presidenta. Hvala vam. Ovo treće izvješće koje se bave europskim semestrom, odnosno drugo izvješće u skladu s onim koji je izradio odbor Ekon. Dakle, to jasno govori o važnosti ove teme, zapošljavanje, socijalna pitanja, sve ono što ima veze sa koordinacijom makroekonomskih politika, što se nazivamo europskim semestrom. Dakle, vrlo je važno ovo čime se bavimo. Želim reći nešto više o našoj namjeri. Dijalog i konsenzus su vrlo važna pitanja, razmjena gledišta o stvarnosti na razini Europske unije u situaciji kada dolazi do rasta nejednakosti u pojedinim zemljama članicama. Ono što možemo poboljšati s tim u vezi i to odmah jest poslati jasnu poruku Europskoj komisiji te vijeću o pojedinim točkama koje uporno ponavljamo i o kojima uporno izrađujemo izvješća. Dakle, moramo reći što mislimo, zato što će to uticati na nacionalne programe koji se upravo izrađuju. S ovim izvješćem E, nismo htjeli reći da smo zadovoljni. Zato što je jasno da se u godišnjem pregledu rasta koji je dala komisija da se oni trude da se poboljšaju makroekonomski, makroekonomski rezultati koji će omogućiti rast. Međutim, e, mi nastavljamo utjecati na izradu politika zato što imamo situaciju u kojoj jedan od pet mladih ne može naći posao, raste siromaštvo u pojedinim zemljama članicama posebno, te su potrebne odlučne politike kojima će se promijeniti ova tendencija kojoj svjedočimo. Dakle, vrlo važno je istaknuti da nismo zadovoljni s onim što je postignuto. Vidimo da se socijalna kriza nastavlja, a ono što smo htjeli postići je da pošaljemo dodatne poruke u trenutku u kojem se komisija bavi europskim semestrom. Htjeli smo pojačati neke prijedloge koje se nalaze u drugim izvješćima. Važnost socijalnih pokazatelja. Riječ je o novom podatku koji imamo u europskom semestru. Međutim, ovi podaci nisu ni dovoljni ni obavezni. To smo već istaknuli u ovom odboru. Mislim da ovi podaci moraju biti na razini makroekonomskih pokazatelja. Ukoliko oni utječu na situaciju. Zato mora se naglašavati ova socijalna dimenzija unutar evropskih makroekonomskih politika. Tražimo stvaranje Eurogrupe koje će se baviti društvenim pitanjima, odnosno zaposlenošću. Ove dvije stvari moraju ići paralelno jedna s drugom i ticati se svih politika. Ono e, što je važno jest utjecati na konkurentnost, na traženje dodatne proizvodnje, potrebno je uložiti dodatne napore. Potom je tu pitanje obrazovanja. Jučer smo doznali ishod izvješća koje smo zatražili, te vidimo da je potrebno uložiti dodatne napore kada je riječ o poreznim politikama, to će utjecati na obrazovanje, te dolazim do inovacija. Želimo da se stvore dodatna radna mjesta, ali ne bilo kakve kvalitete. Imamo jasne zahtjeve. U našem odboru imamo izvješće Lopez eh, Fontana, te ono koje se tiče prethodnog europskog semestra. Nova radna mjesta moraju garantirati sigurnost, ali moramo inzistirati i na njihovoj kvaliteti. To nam je najbolje jamstvo kojim ćemo izbjeći stvaranje dodatnih razlika na našem kontinentu. Osim toga pozoravamo da je potrebno povećati napore kako na europskoj tako i na nacionalnoj razini da bismo se borili protiv nezaposlenosti mladih. Prijevremeno izvješće je stoga vrlo važno kada je riječ o toj analizi. Za mlade smo već namijenili neka određena sredstva, međutim moramo vidjeti je li moguće, je li potrebno izdvojiti dodatna sredstva s tim u vezi. No, tu se tu bavimo pitanjima kao što je ono privatnog duga, odnosno duga pojedinaca. Vidjeli smo da je to utjecalo na živote naših građana, to se spojilo sa situacijom koja se tiče državnog duga. Ali kada govorimo o ukupnim dugovanjima, treba, ne smijemo smetnuti suma dugove koje imaju mala i srednja poduzeća. Potrebno je dakle pomoći ovim tvrtkama u restrukturiranju, pronaći rješenja koja će im omogućiti da ona izađu iz ove situacije zato što su oni jedan od najvažnijih elemenata izlaska iz krize i postizanja gospodarskog rasta. Po meni ovo su ključne točke kojima se moramo baviti u budućnosti, na koje trebamo skrenuti pažnju. Potrebno je sada postići konsenzus kako bismo poslali jasnu poruku, a potom će se uspostaviti nacionalni programi. Veronika Lope Fontanje i Marije Kornelise, no prije su sljedeći koji će se javiti za riječ, no prije toga želim reći nešto, jer čini mi se da sve ovo što izvjestitelj predlaže da je od ključnog značaja i da se poklapa sa velikim brojem e, stvari za koje se naš odbor zalaže. No ja u svojstvu predsjednice ovog odbora imam jedno, jednu zabrinutost, a to je, to je to da moram biti u stvarnosti i da idem od idealnog ka realnom. I na tom putu stvarnost jest naš sukob s drugim e, institucijama i polazna točka za našu raspravu ovdje jeste godišnji pregled o rastu kakav je komisija stala na sto i mislim da ono što mi trebamo napraviti jeste da pođemo od tog godišnjeg pregleda rasta, da vidimo što ćemo tražiti i kako ga dopuniti. možemo smo staviti na, na mjesto Europske komisije i ispisati sve to kako mi to zamišljamo, ali moramo vidjeti kako ćemo logično doći do e, suodlučivanja za koje se zalaže naš odbor i e, parlament i tu moramo biti pažljivi glede formulacija naših prijedloga i dobro paziti što je to što želimo izmijeniti na, u tekstu godišnjeg pregleda rasta. Naravno, pozna, polazni tekst je jako dobar, ali moramo u rekordnom vremenu ipak vidjeti kako se prilagoditi svemu. Verodnika Lope Fontanje, prva, zatim Marije Cornelison, zatim Marija Harkin, pa Edith Bauer. Eto ga, imate riječ. Hvala predsjednice. Čini mi se da e, je prva točka problem sa nedostatkom vremena. Dakle, to izvješće nije prevedeno i mislim da neće biti prevedeno. Morat ćemo raditi na tekstu, s tekstom na engleskom jeziku, isključivo s tim. Rok za ulaganje amandmana je kratak, samo do, imamo samo do utorka ako se to poredi, nažalost, sa rokovima koje je dobio odbor Ekon, to nema nikakve veze s jedno s drugim. Oni će imati puno više vremena, svo razdoblje božićnih blagdana. Izvješće gospodina Serđa Gutjeresa je vrlo širok, veliki, teško ga je revidirati točku po točku. Europski pučani će naravno biti za dogovor. No postoje neke točke glede kojih se ne slažemo, ali bez sumnje doći ćemo do kompromisa. Postoje određeni elementi izvješća gospodina Gutjeresa s kojima se potpuno slažem on je to jako dobro objasnio. Demokratska legitimnost, tome je bilo već riječi u prošlom izvješću, to je povezano sa siromaštvom, dakle, zatim mogućnost povećanja proračuna za inicijative za zapošljavanje mladih i sve ono što se odnosi siromaštva, dugoročnog, dugoročne nezaposlenosti žena, mladih i drugih ranjivih skupina. Trebamo nastaviti predlagati rješenja, trebamo nastaviti raditi. Istina je da je situacija donekle bolja, ali je daleko od onoga što bismo htjeli za Europsku uniju. Ne slažem se u potpunosti s vama, predsjednice, glede jedne stvari. Čini mi se naime da izvješće komisije ide u pravom smjeru. Postoje teme o kojima na kojima ćemo i dalje morati raditi. Tu se radi o reformi tržišta rada, favoriziranju kreditiranja za male i srednje poduzeća, te borba protiv siromaštva, nezaposlenosti i socijalnog isključenja. Druge teme zavrijeđuju detaljniju raspravu s gospodinom Gutjeresom, sve ono što se tiče proračunske stabilnosti, što se našeg kluba zastupnika tiče, dakle, ponovna uspostava ravnoteže, proračunske ravnoteže je od ključnog značaja, to e, je urodilo plodovima, to se može vidjeti već u Španjolskoj koja iako je u jako teškoj situaciji, ipak su se stvari donekle popravile i moramo ići u tom smjeru, dakle biti fleksibilni. Prije koji dan e, povjernici Ren i Anders su rekli, objasnili da se situacija poboljšala zahvaljujući naporima koje su koji su uloženi i možda je došao, došlo vrijeme e, da se više ulaže u politiku gospodarskog rasta i zapošljavanja, no to treba biti u skladu sa, odnosno ići korak uz korak sa stabilizacijom gospodarstva i to su preduvjeti za gospodarski rast i to je pristup koji će biti usvojen u e, među europskim pučanima. Već sam ranije to rekla, dakle ponovno uspostava ravnoteže, proračunske ravnoteže, proračunska e, stabilnost, ali i e, određena e, fleksibilnost. Ako sam dobro razumjela gospodina Gutjeresa i njegovo izvješće, tu je u zadnjih nekoliko godina, dvije, tri godine vođena politika kritiziranja. Ne slažem se s vama jer mislim da politika koja je vođena da je urodila svojim plodovima. Eto, dakle, želim za kraj reći da e, namjeravam surađivati kako bismo došli do konsenzusa. Hvala. Gospođa Marije Kornelisen, onda Marija Harkin. Hvala izvjestiteljici. Na ovom nacrtu izvješća mislim da idemo u dobrom pravcu. Malo deprimira da vrlo nalikuje mom izvješću iz 2012. U njemu se ističe da i komisije i vijeće ignoriraju naš rad iz godine u godinu. Bilo bi dobro pogledati ukupan proces. Imali smo šest inicijativa na vlastitu inicijativu do sad. Ovo će biti sedmo, odnosno osmo izvješće koje izrađujemo. to što su to izvjestitelj, to što su to takva izvješća nima one pomaže, ona se ignoriraju. Unatak nekoliko izvješća pokušali smo doći do međuinstitucionalnog sporazuma između parlamenta, vijeća i komisije kako bismo postigli bolju demokratsku uključenost međutim bez izmjene osnivačkih e, ugovora možemo također nešto učiniti. Međutim, ja još uvijek ne razumijem zašto nas pučani ne podržavaju. Zašto ne podržavate ovu demokratsku uključenost parlamenta u ovo pitanje? Možda bi mi netko mogao na to odgovoriti, te bismo o tome mogli porazgovarati prije nego što glasujemo o ovome. Podržavamo primjedbe da je potrebno izraditi socijalne preglede. U tom smislu je potrebno uključiti socijalnu dimenziju u gospodarsku i monetarnu uniju. Možda možemo naći način da to izrazimo gdje nam neće trebati većina jer mislim da je vrlo važno unijeti te socijalne pokazatelje to bi nam pokazalo kako je situacija grozna, to znamo i želimo da se nešto po tom pitanju učini. Osim toga mislim da bismo trebali pozdraviti istragu koja će se baviti viškovima Njemačke. Međutim, trebamo kritizirati Barozovu primjedbu koji je istaknuo da ukoliko višak danosi štetu, Njemačka neće biti kažnjena. To podriva ideju ravnoteže, zato što je želja bila da će želja bila da, se, da su gospodarstvo u Europskoj uniji ujednačena, a očito netko ovdje šteti toj ravnoteži te se nadam da će se podržati moj amandman koji će ići u tom pravcu. Merci, Marija Arkin. Hvala, Marija Arkin. Hvala vam. Spričavam se, ja i kolega Benjon smo razgovarali o njemačkom višku. Ne slažemo se u potpunosti. Hvala gospodinu Gutjerezu Prijetu na ovom izvješću. Neću se baviti detaljima. Mislim da su ovdje predstavljene neke dobre ideje, naročito ono što se tiče fondova koji počinju 2014. To će pomoći nekim gospodarstvima. To je još jedna od osvrt kada je riječ o kvaliteti poslova. Također mislim da je potrebno shvatiti da ljudi nekad žele raditi pola radnog e, vremena. Nema ništa lošeg u tome. Znam da postoje različiti tipovi ovog, ove vrste radnog vremena, moramo znati o čemu razgovaramo. Moramo se složiti da su pojmovi koje koristimo vrlo jasni. Također se slažem sa da postoje statističke pogreške u predviđanjima komisije, tome se slažem sa kolegama i htjela bih eh, da imamo na raspolaganju preciznije prognoze. A kolegica je spominjala Španjolsku i kako radi po porezna konsolidacija. Po meni, ako gledate što kaže Međunarodni monetarni fond, situacija je daleko složenija. Mnoge su zemlje članice u uključene u ovaj proces, to je ciklički proces, te ovdje riskiramo deflaciju i riskiramo velike oscilacije eura. Fiskalna konsolidacija je dobra, sve ostalo loše, ne tvrdim to. Vi ste govorili o tome da je potrebno više fleksibilnosti, ali mislim da su nam potrebne neke dodatne stvari. I konačno, upozorili ste nas na nacrt godišnjeg pregleda rasta. Mislim da je to dobro, zato što ukoliko govorimo o suodlučivanju moramo se pobrinuti da sve što kažemo da se, da može utjecati i kako bismo se mogli dobro osjećati u vezi s tim što smo postignuli. I konačno demokratski legitimitet šest mjeseci nas dijeli od izbora. Ukoliko ćemo tražiti od ljudi da za nas glasuju, a vide da mi nismo važni u onome što se odlučuje, onda ne znam kako od njih možemo išta tražiti. Edith Bauer. Edith Bauer, imate riječ. Hvala vam. Evo želim samo dodati jednu kratku napomenu o ovoj raspravi. Prije kojih 20 minuta Eurostat je objavio nove procjene statističke procjene o siromaštvu, a naslov je sljedeći, 2012. godine četvrtina stanovništva je bila izložena e, opasnosti siromaštva i socijalnoj ekskluziji, a to je 121 jedan milijun e, osoba. Dakle, to je Zaprepašujuće početna brojka je bila 80 milijuna kada je strategija za 2020. godinu e, pokrenuta. Tako da mi se čini da bi stvarno ove teme trebalo ozbiljno, ovim temama trebalo ozbiljno obraditi, pristupiti ozbiljnije nego što je to bio slučaj do sada. i e, zahvaljujem izvjestitelju na e, zaduženosti, odnosno dubini siromaštva, jer to su sve stvari koje su pocijene, stvarno pocijene. Velika hvala. Hvala vam. Ima li još netko tko se javlja za riječ? Ne. Odbor, ništa? Ne. Dobro, predam riječ izvjestitelju. Dopustite najprije da se zahvalim svim zastupnicima na njihovim eh, doprinosu. Svi su svjesni da smo na raskrižu puteva u Europskoj uniji. Svi mi želimo sudjelovati u tome i zatražiti određene promjene. Razumijem gospođu Lope Fontane, mogu i ja biti, mogu se složiti s njom. i reći da e, uravnotraživanje računa može imati makroekonomski, makroekonomski utjecaj, no najpozitivniji rezultati proistječu od izmjena koje smo mogli ostvariti tijekom rasprave prošlog semestra. Dakle, konkretno mislim na e, određenu fleksibilnost. Nitko ne dovodi u pitanje potrebu da se smanje deficiti, no e, ritam tih smanjenja jeste ono što je dao tempo raspravi, a naličje te medalje e, jeste potreba dakle, gospodarskog rasta što mi kažemo u izvješću? Pa ono što je i sama komisija e, rekla u svom godišnjem pregledu rasta za 2014. Rekla je da je diferenciranost, e, diferencirani rast je potreban, potrebno ga uzeti u obzir za ponovno uspostavljanje ravnoteže u računima. Mislimo da je došlo do greške na samom početku procesa i to je moje osobno mišljenje. Neke studije tvrde da e, da su u Španjolskoj vođene drugačije političke, drugačije politike za uspostavljanje ravnoteže e, mogli bi mogli su doći do 3, mogli su ostvariti 3,5 posto novih radnih mjesta, dakle za, ugasiti toliko manje radnih mjesta. Stavljen naglasak stavljen naglasak na neke dijelove izvješća. Ja slažem s gospođom Cornelison i Harkin, moramo inzistirati na demokratskom sudjelovanju e, u ovom izvješću. I što se nas tiče u Europskom parlamentu, ali isto tako trebamo favorizirati sudjelovanje nacionalnih parlamenta i socijalnih partnera. Uvijek imamo veliki odmak sa politikama koje su realizirane nakon e, ovih procesa u kojima sudjelujemo i veza s nacionalnim parlamentima, a da ne govorimo o samim građanima. Žalosno je što tijekom prošlog europskog semestra veliki broj država članica nije e, vodio rasprave o tim nacionalnim programima konvergentnosti niti sa socijalnim partnerima, niti sa e, nacionalnim parlamentima. I to izaziva velike probleme legitimiteta. I to je nešto što moramo imati na umu i ispraviti onoliko koliko je moguće u budućnosti. Mislim, kao i gospođa Kornelisen, da trebamo eh, s tim, tim tekstovima pristupiti s najvećom mogućom pažnjom i moramo se uhvatiti koštati sa pitanjem će rad zaposlenja. Nema ništa protiv e, poluradnih e, ugovora na poluradnog vremena. Ono na što se inzistira u brojnim dijelovima Europske unije, napose e, na jugu, radna, radno vrijeme, posao na pola radnog vremena nije nešto što, što ljudi biraju, već što, što prihvaćaju jer nemaju boljih ponuda. Mnogi socijalni partneri su dali izraditi studije koje pokazuju da e, nepuno radno vrijeme zamjenjuje puno ugovore na puno radno vrijeme naprosto jer su socijalni troškovi manji E sad u biti ispada da ljudi stvarno rade puno radno vrijeme, ali ugovor koji su potpisali je na nepuno radno vrijeme i moramo se osvrnuti na taj problem. Vidjeti što se tu događa. U nekim zemljama broj nepun, ugovora na nepuno radno vrijeme je slabiji sprem drugih zemalja u Europi, ali ne smijemo ući u situaciju gdje ćemo imati prevelik procent e, ugovora potpisanih na nepuno radno vrijeme spram ugovora na puno radno vrijeme. Moramo paziti na to. evo za kraj želim zahvaliti svima na njihovom doprinosu. Gospođa Fontanja je to rekla. Mislim da možemo napraviti jako dobar posao. Dija, potrebno je da se vodi dijalog. Volja da se ostvare kompromisi i da napravimo, kao što rekla gospođa Kornelisen, da to bude zadnje izvješće e, o kojem nas neće saslušati. Što nas više poduprem, ljudi bolje ćemo napredovati. Hvala. Odlično. Usprkos vašim zahtjevima, nećemo promijeniti e, rok za e, amandmane, dakle imate do 10. prosinca u 10 sati, raspravljat ćemo o tome 17 i 23. siječnja ćemo glasovati o tome. Podsjećam vas da će biti zasjedanje istog tjedna, dakle 20, 21. i 22. su je glavni tjedan e, sasnaka sa e, nacionalnim parlamentima. Završili smo s tom točkom i vraćamo se na četvrtu točku dnevnog reda. I tu trebamo raspravljati o rezultatima pregovora trijaloga od 27. E, sastav, dakle, radilo se o pregovorom s organizaciji anketa o radnoj snazi na uzorku u zajednici. Dajme riječ izvjestiteljici Tatjani Ždanokoj. Imate riječ. Hvala predsjednice. Hvala. E, zakazala sam jer e, došlo do neke zabune u mom e, rasporedu. Trebala sam biti istovremeno na tri odbora. Bila sam na sastanku koordinatora na odboru peti, dakle ispričavam se. Što se tiče ovog izvješća, i ovog eh, dijaloga. Najprije moram reći da je naša predsjednica eh, koja je vodila ovaj trijalog i nadam se, nadam se da će uspjeti staviti u provedbu brojne rezultate ovog sporazuma. Naravno, zahvaljujem eh, svom osoblju, osoblju odbora za zapošljavanje. Držat ću se jedne ključne točke ovog sporazuma između vijeća s jedne strane i teksta prijedloga komisije i stava parlamenta na drugoj strani. Ovo se odnosi na ad hoc modele e, za ankete. U probitnom prijedlogu komisije stojalo je da to treba raditi kroz delegirane akte i parlament je potvrdio taj stav, nije uložio amandmane na uredbu o anketi radne snage, no vijeće je uložilo prijedlog za da djeluje kroz provedbene akte, a komisija koja je trebala ustanoviti indikatore za ovu ad hoc anketu e, rečeno je da neće države, da države članice neće imati svoju riječ u tome svemu, da će to biti nametnuto od strane komisije direktno posredstvom e, delegiranih akata. Naš stav tijekom dijaloga i bio je da inzistiramo na delegiranim aktima, što daje također mogućnost parlamentu da intervenira kada dobije prijedlog za ovu ad hoc anketu. Jer ovdje se radi prvenstveno o političkim sadržajima, na primjer zadnji model anketa odnosili se na eh, nezaposlenost mladih, 2014. će sljedeći će se odnositi na zaposlenost eh, migranata, na prekvalifikacije i tako dalje, tako dalje. Zadnja informacija koju sam dobila od vijeća jest da će doći do prijedloga, do kompromisnog prijedloga Komisija će analizirati ovaj model. I tako bi se dalo članom, državnom članicama pravo da definiraju određene varijable posredstvom delegiranih akata i komisija će moći iznijeti određen predlog za ove ad hoc modele. Eto, to sam vam željela prenijeti. Oni koji su sudjelovali u trijalogu 17. prosinca će biti i drugi trijalog. Još uvijek nismo dobili pismeni prijedlog od strane vijeća, pismeni prijedlog za kompromis, morat ćemo ga e, proučiti i spremiti se za trijalog. Hvala lijepo. Hvala vam na ovom sveobuhvatnom izvješću pregovora i zapravo vidite kakav je to šarmantan rad naših institucija koji pregovaraju sa vijećem i komisijom kako bismo pojasnili ciljeve Europskog parlamenta. Da li netko traži riječ? Ne nam želim puno sreće za ovaj drugi trijalog koji će se održati 17.12. Dakle, ova točka dnevnog reda je završena, tako da se možemo vratiti na točku broj 12. gdje ćemo razmotriti predlog, zakonodavni predlog o pojačanoj suradnji između javnih zavoda za zapošljavanje. Radi se o izvješću gospodina Frederika Dardena, kojem sada predajem riječ kako bi nam govorio o kompromisnim amandmanima. I moram se ispričati jer sada predajem predsjedavanje gospođi Edith Bauer. Hvala, gospođo predsjedateljice. Evo, sačekat ću da se zamijenite za mjesta. Quelques mots sur ces compromis Dakle, nekoliko riječi o ovom kompromisu vezanom uz pojačanu suradnju između javnih zavoda za zapošljavanje. Neću se vraćati na samu srž ovog predloga jer smo već imali priliku razgovarati o tome u više navrata na ovom odboru. Govorit ću samo o kompromisima. Imamo 17 kompromisnih amandmana, možda uskoro će biti i 18 a većina njih obuhvaćaju sve amandmane koji su do sada uloženi. E, još uvijek radimo na redakciji svih ovih kompromisa. Neću govoriti o svim kompromisima, samo ću govoriti o četiri teme. Prva tema koja se tiče kompromisa E i N, koji govore o tematici predstavljanja razina nacionalnih e, razina i zavoda koji su zaduženi za zapošljavanje, što znači da ovdje postoji sustav zamjene, zamjenski sustav i tu predlažemo rješenje i tražimo jedinstveno glasovanje u državama članicama pri osnivanju ove mreže. Mm, dakle, to je taj amandman. Naravno, inspirirali smo se onim što je učinjeno u jednom drugom dosjeu, a radi se o inicijativi za mlade. Druga tema je kompromis M koji se tiče suradnje ove mreže sa drugim zainteresiranim stranama koje su zadužene za provođenje politike zapošljavanja. Što se tiče ovog amandmana, mislim da je sasvim jasno da je takva suradnja nužna i jako korisna između svih partnera koje također popisujemo u ovom kompromisu i insistiramo na činjenici da ova suradnja se mora odvijati na inicijativi same mreže, te da ta mreža mora odlučiti o kojoj temi će se govoriti za vrijeme tu suradnje. Sada prelazim na treću temu koju želim eh, spomenuti ovdje na ovom odboru, a radi se o kompromisu o gdje se govori o delegiranim aktima. Tu također smo već imali raspravu kako bismo vidjeli do koje mjere želimo prihvatiti te delegirane akte i e, smatramo da je ovo bitna tema. Mm, parlament nikako ne smije izgubiti e, utjecaj na cjelokupan ovaj postupak. Stoga smo uložili ovaj kompromisni amandman gdje bi određeni aspekti ove mreže bili uređeni delegiranim aktima komisije, a drugi aspekti bi bili u nadležnosti same mreže. E, za vrijeme trijaloga smo razgovarali o ovim temama i zbog toga smo se odlučili više za delegirane akte, a ne za provedbene akte, no međutim nećemo ništa anticipirati jer E, vidjet ćemo kakav će biti ishod toga. Što se tiče četvrte teme, on još uvijek, ona još uvijek nije u ovim dokumentima, ali radi se o obvezatnom ili fakultativnom karakteru sudjelovanja u mreži javnih zavoda za zapošljavanje različitih država članica. Kada sam pročitao prijedlog komisije, meni je bilo očigledno da se radi o obvezatnom sudjelovanju, da ne možemo govoriti o fakultativnom sudjelovanju u ovoj mreži, ali čini mi se da je stajalište vijeća drugačije, tako da vam predlažem ulaganje amandmana koji će možda biti dijelom amandmana broj 44, a koji će imati za cilj da kaže da e, javni zavodi za zapošljavanje koje imenuje svaka država članica, na taj način svaka država članica e, je svjesna činjenice da mora sudjelovati u ovoj mreži. Dakle, to su elementi o kojima sam htio govoriti u okviru ovog e, izvješća i zahvaljujem na pozornosti. Thank you. We have... Hvala. Sada imamo dva člana koja su zatražili riječ, gospodin Becker i gospodin Benjon. Gospodin Becker, privilegija mi je što vam mogu dati riječ. Zahvaljujem. Zahvaljujem i meni je također velika privilegija uzeti riječ e, za vrijeme vašeg predsjedavanja ovim odborom, budući da ste vi jedna jako stručna osoba. Pokušat ću samo kratko govoriti. Evo, još jednom, mislim da možemo čestitati izvjestitelju koji je bio zaista stručan i vrlo jasan. E, ipak e, moram reći samo par stvari koje me pomalo brinu. Najprije ovaj kompromis eh, N, kompromisni amandman N. Tu želim nešto dodati. U Europskoj uniji svaka država članica ima jednog predstavnika i zamjenika tog predstavnika unutar europskih institucija. A predlogom ovog amandmana N doći ćemo do jedne nepodnošljive situacije, do situacije u kojom nećemo vladati. Mislim naročito na one zemlje koje imaju različite načine upravljanja tržištem rada i koje bi se u ovom slučaju našle u situaciji da će biti predstavljen od strane više osoba, što po mom sudu neće dovesti do bolje kvalitete rada. I zbog toga tražimo od izvjestitelja da još jednom razmisli o ovom predlogu kako bismo zaista bili sigurni da samo imamo jednog predstavnika po državi članici i to je to. I naravno jednog zamjenika predstavnika. To bi bilo mnogo jednostavnije i mnogo učinkovitije za sve nas, jer inače bismo mogli imati poteškoće. Zatim, mislim da trebamo još jednom razmisliti o pitanju inspekcija rada koje zaista imaju ključan zadatak u politici rada. Ne govorim sada o zadacima suzbijanja nezaposlenosti, već mislimo o samo aspektima zaista e, koji su vezani uz zadatke inspekcije rada te osobe moraju biti dovoljno e, kvalificirane i mislimo da sudjelovanje te inspekcije ne smije biti isključeno iz ove mreže. Zatim, što se tiče obvezatnog ili fakultativnog karaktera sudjelovanja u mreži, ja se u potpunosti slažem e, sa izvjestiteljem po ovom pitanju. Hvala, gospodin Benjen, izvolite. Prvo želim zahvaliti izvjestitelju na radu na ovom izvješću koje nije bilo pretjerano kontroverzno. Mislim da možemo, se možemo složiti oko većine stvari, međutim imamo neke teškoće sa kompromisom M. Htjeli bismo redovno umjesto povremenog jer i povremeni bi se trebali planirati. Brine nas, brine nas isto gubitak predstavnika radnika. Socijalni partneri nisu uvijek najadekvatnije tijelo koje može predstavljati radnike. To se naročito tiče manjih poduzeća često su te stvari odvojene. To su zbilja male točke, jedna značajnija se nalazi u točki i. Mislimo da nije uputno koristiti termin socijalni dumping u jednom zakonodavnom tekstu, zato što za taj pojam nemamo definiciju. Tu bismo nametali neku obavezu koju bi se trebalo povinovati. Nemamo ništa protiv ovog termina u nekim drugim tekstovima, međutim smatram da mu nije mjesto u zakonodavnim tekstovima, dok ne postoji sveobuhvatna i prihvaćena definicija istog. Potom je tu kompromis kve, za koji smatramo da nije potreban zato što ponavlja članak 3, 31. Odnosno 3a, ispričavam se. Hvala vam. Hvala vam. Dajem riječ komisiji ukoliko nešto želi reći. To nije slučaj. Dobro, gospodin Darden. Aj, plezir. Sa zadovoljstvom. Dakle, što se tiče onog što je rekao gospodin Becker, vezano uz kompromisni amandman N i rizik da imamo previše predstavnika te da to zaista postane jedna situacija u kojoj nećemo vladati. slažem se s tim i mislim da zaista trebamo naći neko rješenje. Možda možemo ograničiti broj zamjenika predstavnika. Jedan bi bio dovoljan, ali možemo o tome raspravljati. Mislim da možemo reći jedan zastupnik ili nekoliko zastupnika mogu sudjelovati u raspravi a kako bi mogli zaista pratiti raspravu i cijeli postupak, dakle da ne prisustvuju samo na onim raspravama na kojima su zastupnici. A što se tiče inspekcije rada, to je druga stvar koju ste spomenuli. Evo, nakon što sam razmislio o tome, moram priznati da se slažem s tim. Jer inspekcija rada ne može sudjelovati kao takva u ovoj mreži. Mislim da oni mogu na neki način doprinijeti određenim raspravama koji se tiču E, javnih zavoda za zapošljavanje, što znači da s vremena na vrijeme mogu biti osobe koje ćemo konzultirati u okviru povremene suradnje o ovoj ili onoj točki, ali ne mogu e, biti stalni predstavnici unutar ove mreže, što znači da se u potpunosti slažem ovom kompromisu i zahvaljujem se na e, potpori vezanoj uz obvezatni karakter sudjelovanja. To mi se čini jako bitno. A što se tiče onog što je rekao gospodin Benjon, vezano uz kompromis M. Slažem se s vama da riječ povremeno nije dobar pojam jer ovdje se mora raditi o inicijativi mreže, odnosno mora se raditi na inicijativu mreže. E sada, trebamo li unijeti ovu riječ redovno ili ne, ili izbaciti i riječ povremeno i redovno, nego samo reći da će se to raditi na inicijativu E, mreže, o tome trebamo još razmisliti. Dakle, to je ono što se tiče amandmana M. A što se tiče zastupljanja radnika koje bi zastupali socijalni partneri, e, ja bi zapravo to možda i mogao prihvatiti, ali se bojim da se tu ne nađemo izdvojeni iz nekih situacija jer mislimo da predstavnici radnika zaista moraju biti tu. A što se tiče kompromisa i mislim da je bitno da u ovom dosjeu u kojem se zaista želimo boriti protiv nezaposlenosti i u kojem želimo stvoriti platformu javnih zavoda za zapošljavanje koje imaju za zadatak boru protiv nezaposlenosti govoriti o socijalnom dumpingu. Jasno je da ne postoji jasna definicija socijalnog dumpinga, ali to je tema koja se svaki put vraća i koja uzrokuje nezaposlenost u nekim regijama. Tako da mislim da trebamo privući pozornost na ovu temu socijalnog dumpinga. Mislim da je to zaista nužno mm, i smatram da bi bilo dobro sačuvati ovaj pojam unutar teksta. Hvala vam još jednom na ovim komentarima. Naravno imamo još par dana kako bismo detaljno razradili sve ovo. Mislim da imamo još do ponedjeljka. Hvala. Hvala. Želim vas podsjetiti da ćemo glasovati na odboru M, da će se glasovati tome na odboru MP u ponedjeljak, kao što je to da, gospodin Darden rekao, a na plenarnoj to bi trebalo doći na dnevni red u trećem ili četvrtom mjesecu. Sada prelazimo na 13. točku dnevnog reda, tu se radi o e, dosjeu gospodina Prijeta. Ovo je vaš dan danas. Predam vam riječ. Gracias por lo del día. Bueno... Hvala što ste rekli da je danas moja, moja fešta. Evo imam dvije, tri primjedbe. Odnosno dvije, tri stvari koje želim reći. Dakle, najprije želim zahvaliti svim klubovima zastupnika e, što su izrazili želju da dođemo do sporazuma. Prošlog tjedna smo razgovarali o predlozima amandmana i postavili, ustanovili koliko je jasan, jasna želja za konsenzusom oko ovog izvješća i to smo dakle u tri priložena kompromisa. Htio sam samo inzistirati na tome i reći do koje mjere i dugoročno financiranje važno i može dati Europskoj uniji veću stabilnost. To je, ide u pravom smjeru kako bi se ispravile određene greške prethodnih e, godina i pristup odbora EMPL mi se čini adekvatan. Želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni i manima i prijedlozima Isto tako e, želim zahvaliti na kompromisima do koji smo došli i na njihovoj volji da do toga dođe. Mislim da će ovo biti dobro izvješće koje će biti korisno i odboru Ekon i nama kako bismo omogućili da dugoročno financiranje pomogne poboljšanju situacije u eurozoni. Hvala još jednom to je sve što vam još imam reći. Dakle, hvala svima koji su sudjelovali u izradi amandmana, osobito e, izvjestiteljima u sjeni. Hvala gospodine Prijeto, imate riječ. Hvala predsjednice. Mislim da je ovo jako dobro izvješće. Hvala izvjestitelju na e, dobrom radu i e, mi ćemo svakako e, podržati kompromisne amandmane. Ne vidim da ima ikakvih problema s ovim izvješćem. Hvala. Hvala. Javlja se još netko za riječ? Ne. Uh, so I would like also... Uh, Željela bih vas također da će se u odboru Ample glasovati o ovome u ponedjeljak. E, imat ćemo vanredni sastanak e, u Strasburu, a glasovanje na odboru Ekon e, bit će održano 20. siječnja, a na plenarnu će doći vjerojatno u veljači. Sada prelazimo na 14. točku dnevnog reda. Želim vas obavijestiti kratko samo o stanju stvari koji se odnose na slobodno kretanje radnika. Stanje pregovora, trenutno stanje pregovora je jako, tako da su pregovori jako teški. Ponekad nam se čini da čak i u usporedbi s uredbom komisija i vijeće žele suziti polje primjene. Mi se ne damo, nije lako. Svi oni koji sudjeluju u ovome znaju da to nije lako. Još uvijek nemamo nikakvih nikakvu povratnu informaciju od vijeća kada je riječ o našim konkretnim prijedlozima, na primjer e, diskriminacija, e, imenovanje socijalnih partnera i nekih drugih stvari. Dakle, ovo je jako težak posao. Nadamo se da ćemo imati E, izvanredni trijalog organiziran idućeg tjedna i e, nadamo se također da, će 18. Ili, da ćemo 18. ili 16. prosinca zaključiti e, pregovore, ali ovi pregovori su jako teški, idu jako, jako sporo. Želim neko uzeti riječ, gospodin Serkas? Hvala, gospodin Bauer. Htio bih samo podsjetiti na nešto. No. Najprije vas molim da ispričate gospodina Ola Kristensena koji mora ostati u, pri svojoj vladi. Želim prenijeti dvije glavne ideje. Prepoznajte ih gospođo Bauer, svi imamo iste ciljeve, želim ih samo istaknuti. Za socijaliste je od ključnog značaja da vijeće razumije da ne možemo pristati, odnosno popusti, e, glede članka četvrtog, e, jer tu su izložene prijetnji kolektivne konvencije i legitimni aspekt, e, aktivni ili pasivni, oni potpisnika kolektivnih konvencija. U ugovor u osnivačkim ugovorima postoji obvezatna odlika postojanja socijalnih partnera i nacionalnih specifičnosti E, dakle, ne smijemo nekim čudnim zaoblaznim putevima e, oduzeti legitimitet socijalnim partnerima, nekim tamo potpisima ili referendumom ili što ja znam već kako sve ne. Dakle, moramo poštovati svaku zemlju i njenu povijest, e, praksu i način organiziranja rada. To je ono što nas najviše brine, taj članak četvrti, a još jedna je važna točka ovome svemu, u jednoj uvodnoj napomeni, stoji element koji je zbunjujući glede polja primjene te direktive. Svi radnici moraju biti e, pokriveni e, upućivanje, upućeni radnici su druga stvar, ali svi radnici moraju biti pokriveni, moraju imati socijalno pokriće, nema nikakvih izuzetaka, nekih tamo kategorija, nepoznatih posredstvom e, nekih konfuznih konfuznih kategorija koje bi omogućile da se uvode žalbe pred Europski sud. Dakle, pazimo na polje primjene e, direktive koja će biti još uža nego što je to slučaj s uredbom. Gospodin Benjon, izvolite imate riječ. Evo, samo nekoliko stvari, načelnih pitanja. Dakle, ja, jasno je da nisam sudjelovao u ovim pregovorima i teško je znati što se tu sve detaljno događalo, no čini se da e, moramo e, se paziti glede pitanja slobode kretanja radnika, osobito mislim kada je riječ o e, migracijama u vezi s radom, to bi moglo imati veze sa upućivanjem radnika, no o tome ćemo govoriti idućeg tjednu e, na pregovorima sa vijećem. No, mislim da postoje određena područja gdje e, države članice nisu dovoljno jasne glede preklapanja pitanja slobode kretanja i prava na e, beneficije. Dakle, možda bismo trebali pojasniti sva ta, e, sve te elemente gdje postoji određena sumnja. Eto, staću. Staću svojim komentarima na tome. Hvala. Evo, samo želim nakratko nešto reći u vezi s ove s ova dva javljanja. Što se tiče članka četvrtog, naravno, mi se nastavimo držati dogovorene linije, naše linije i ulažemo sve moguće napore. A koje su lekcije koje smo naučili iz ovih pregovora? Pa u slučajevima kada postoje razlike u iz, zbog toga što postoje različite pravne tradicije, različite običaji, pa jasno je da takve razlike treba e, predstaviti i vijeću. Kad se vijeće složi e, i kad se predstavnici datih e, država slože sa, predloženim tekstom, onda je teško zastupati određeni stav, jer pitanje koje je pokrenulo predsjedništvo je bilo sljedeće zašto to nije spomenuto ranije na sastanku s vijećem. Dakle, onda ste u situaciji gdje ne možete uraditi ništa drugo nego složiti se. To ne bi trebalo biti samo u našem interesu, već i u interesu e, zemalja koji se to tiče. Toliko, dakle, o problemu ovom prvom problemu što se tiče problema koji je, na koji je ukazao kolega Benjon, pa mogu samo reći da ove direktive su direktive koje po, ojačavaju već postojeće uredbe i zakonodavna, zakonodavne akte, e, to se ne odnosi na e, upućene radnike, oni su isključeni iz polja primjene to ne definira, niti pokreće, niti postavlja temelje za bilo kakva nova prava. E, poljoprivredne je isto. Dakle, tu nema nikakvih novih prednosti koje bi mogle biti stvorene. To bi moglo čak pojasniti situaciju Dobro, čini se da smo došli do kraja, da smo istrpili dnevni red. Sljedeći sastanak e, ćemo držati u ponedjeljak u 7.30 u Strasburu, a onda 17. prosinca u poslijepodnevnim satima, što je dosta neobičajno. Najviše hvala na vašem aktivnom sudjelovanju. Želim vam prijatelj tjedan.